Poštovane dame i gospodo, dobar dan, dobrodošli. Nalazite se na sastanku odbora za promet. Srdačno pozdravljam sve prisutne, pozdravljam također i zastupnike iz nacionalnih parlamenta, te također kolege i kolegice iz Europskog parlamenta koji su nam se pridružili danas na ovom sastanku. Danas e, pozdravljamo 33 zastupnika iz nacionalnih parlamenta, 9 e, terozastupnika, odnosno imamo 9 e, ovdje predstavnika odobora te također imamo ovdje i predstavnike drugih E, zemalja, zemalja izvan Europske unije. Dakle, moram reći da smo uistinu vrlo, vrlo uzbuđeni. E, riječ je o, e, naravno, prometu u Europi, ali i o budućnosti našeg sustava mobilnosti u Europskoj uniji. O, mi ovdje u odboru znamo da postoji europski prometni sustav koji je učinkovit, koji je moderan, naši građani, ali i roba može se brzo prevoziti unutar Europske unije. Međutim, povezani smo, prometno smo povezani također i sa drugim zemljama izvan Europske unije. S prometom su povezani i cijeli niz ciljeva, energetski ciljevi, ciljevi zaštite okoliša, ali glavni cilj jest pružanje prometne usluge i promet mora imati ključnu ulogu, važan je u prijevozu s točke A na točku B. Prevoz mora biti održiv i mm, uvjerena sam da ćemo uspjeti postići naše ciljeve time što ćemo ponuditi i e, proširiti e, aspekt naših usluga provedbom RTS-a 2015. taj sustav je zaživio i sada zapravo svi zajedno želimo uložiti naše snage na svim razinama, na regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini da se taj sustav i provede. Naravno, za to moramo biti vrlo zainteresirani, ali s druge strane moramo biti i struni kada je riječ o usmjeravanju ulaganja, kada je riječ o e, korištenju e, sredstava iz e, proračuna sve sredstava koje su potrebne za provedbu um, ovi RTMS. E Naravno, kad je riječ o ulaganjima, uh, tu nam je potrebna podrška, ne samo na europskoj razini, ne samo podrška kroz um, financijske instrumente Europske unije, nego toga će podrška na nacionalnoj razini. Dakle, znate da se točno o financijskom okviru za razdoblje nakon 2020. godine i o tome će odluč... E, i to će imati to će ujedno odlučiti i koliko će nam sredstava biti na raspolaganju na, u razdoblju nakon 2020. godine. Danas imamo priliku razmijeniti naše stajališta i mišljenja u okviru dvije rasprave, te također e, nakon izlaganja povjerenika Oettingera koji će nam ovdje održati e, također jedno izlaganje, te također odgovoriti na pitanja. Prije nego što da uvod ovaj prvi dio našeg sastanka. Htjela bih pozdraviti delegaciju iz Moldave. Evo, ustanite, pokažite se. Dobrodošli. Dobrodošli ovdje na sastanak našeg odbora. Zaslužili ste pljesak. Time prelazimo na prvi veliki, prvu veliku temu. Dakle, prometne mreže, stanje stvari i buduće perspektive. Um, pozdravljam i naše govornike, e, Gospodin Kolson. Um, on je u odjelu za ulaganja u DG Move. Dobro nam došli. Potom gospodin Mathieu Groš. Vi ste koordinator za jedan od koridora, te ste zaduženi također za ovu osnovnu mrežu. Potim gospodin Daniel Ibanez. Dobro nam došli. Vi ćete također reći nešto o ovoj dionici Lyon Turin i još s nama je gospodin Makvan Dajk. On je voditelj odjela za vanjske odnose u Luci u Rotterdamu. Dobro da nam došli. Dakle, još jednom, dobro nam došli. Imajte na umu da popunite sve obrazce koje smo vam podijelili. E, imat ćemo i razmjenu stajališta sa povjerenikom. Želimo da bude vrlo um, dinamično pa s pitanjima i odgovorima. Gospodin Vandakamp, dakle, pretpostavljam da ćete se i vi javiti za riječ. Vi ne trebate ništa popunjavati. Ako se želite javiti za riječ, samo te dajte znak. Evo, počet ćemo sa eh, ovim eh, dijelom. Dakle, hm, zamolim vas da se držite svoje teme i predviđenog vremena kako bismo imali živu raspravu i kako svi imali priliku da se jave za riječ. Poštovane e, dame i gospodo, moramo ograničiti svako javljanje za riječ na dvije minute. I tu zaista mislim samo dvije minute. Nakon dvije minute isključit ću vam mikrofon. Evo, upozorila, sam vas. Samo na taj način e, će se svi moći javiti za riječ i imat ćemo maksimalan broj javljanja za riječ. A sada e, nekoliko riječi o našim prevoditeljima. Dakle, da poštovane kolege i kolegice um, iz uh, naših uh, nacionalnih parlamenta. Samo jedna napomena, nemojte govoriti prebrzo kako bi prevoditelji mogli sve dobro prevesti. Dakle, evo, kao što sam već rekla, ja ću pomno sve pratiti i paziti da ne prekoračite svoje dvije minute. Dakle, nakon ovih uvodnih izlaganja, e, uvijek ću dati riječ e, dvijema zastupnicima iz nacionalnih parlamenta i e, dvojce i dvijema zastupnicima iz našeg doma. Dakle, ako se, se želite javiti za riječ e, i zastupnik ste nacionalnog parlamenta, popunite plavi obrazac i predajte našim e, službenicima ovdje. Evo, toliko na, kao uvod, a sada nastavljamo s prvim govornikom, gospodine Korson imate riječ. Sve ukupno 7 minuta, a sada ću ovdje već uključiti svoju štopericu. Izvolite. Poštovane dame i gospodo, dopustite da vam kao prvo zahvalim što ste me pozvali i što ste danas ovdje na sastanku okupili i predstavnike europskog i predstavnike nacionalnih eh, parlamenta. Mhm, vrlo važno je upravo ova poveznica između nacionalnih i europskih mjera za jačanje prometne mreže i to je nešto što je od velike koristi. Politika transeuropskih e, mreža ima dugu povijest i mislim da je ta prometna politika e, dovela do velikih e, promjena. Eh, izgradnja eh, željezničkih mreža, povezivanje sa unutarnjim plovnim putevima, omogućavajući dobar i brz promet eh, putnika i na unutarnjem tržištu. Kao drugo, Isto tako, e, dionice na granicama su otvorene i omogućavaju e, također i e, suradnju. Ovdje mogu primjerice spomenuti dionicu Beč, Bratislava, Budimpešta ili neke također i druge. Nadalje, Imamo napredak, zabilježen je napredak u svim dijelovima Europske unije, a u raznim mjerama sudjelovale su i susjedne zemlje. 10.000 km visoko brze se željeznice je e, izgrađeno, a to je, to je europski uspjeh e, i velika prednost za privatne i poslovne putnike u Europi. Nadalje, e, usluge upravljanja prometom, primjerice RIS, potom interoperabilnost te također e, problemi, problemi u e, gradovima i prigradskom prometu. Počeli su, to su teme kojim su se počeli baviti i na nacionalnoj, regionalnoj i europskoj razini. Prometna infrastruktura je vrlo važan e, važan element kada je riječ o ulaganju, a provedba da svi tih e, mjera ulaganja podliježe nacionalnim europskim propisima. Ovdje se unosi dodatna europska perspektiva u nacionalno djelovanje i time se unosi jedna nova dimenzija e, prekogražna suradnja i e, spriječava se izoliranje na nacionalnoj razini. 2013. godine, kada je ova politika uspostavljena, cilj je bio uspostaviti osnovnu i sveobuhvatnu mrežu i uspostaviti jednu mrežnu infrastrukturu koja će imati visoke prioritete, koja će biti održiva i koja će biti od koristi za sve korisnike. Moramo reći da pojednostavljivanje okvira za ulaganje u doba vrlo osnovnog proračuna je vrlo veliki napredak. Nakon šest godina provedbe nove tente politike, mislim da se nalazimo pred novim izazovima, a to su sljedeće. Financiranje. Novi prijedlog za CEF, instrumente za povezivanje Europe, te također prijedlozi za proračun u okviru prijedloga za sljedeći višegodišnji financijski okvir predstavljam e, ovdje e, Dakle, tu neću ulaziti u detalje, jer mislim da je to jedna od točaka o kojoj će se raspraviti u okviru drugog panela. Potom, e, uključivanje raznih aktera, djelovanje preko granica, uključivanja aktera i na regionalnim i na nacionalnim razinama. To je jedan od osnovnih zadataka europskih koordinatora. Gospodin Simpson i gospodin Groš će upravo govoriti o tome i govorit će o nekim aspektima svoga rada iz zovije također i poticati male i srednje projekte. Europski koordinatori su dokazali da kombinirani pristup su predstavili kombinirani pristup i to još na sastanku u proljeće, na sastanku trena potom e, pitanja interoperabilnosti, održivosti, sigurnosti e, prometa, primjerice e, infrastruktura za alternativna goriva. To je također nešto što je predstavlja za u budućnost, a bit će izvedivo samo ako postoji kontinuitet u odnosno ako postoji infrastruktura i izvan e, granica vlastite države. Potom kontinuiranost e, instrumenta za povezivanja Europe te također noženje sa infrastrukturnim problemima u okviru zadanih okvira. Ovdje ponovno europski koordinatori se ti koji imaju važnu ulogu u stimuliranju inicijativa na tom području djelovanja. Poštovani zastupnici, mislim da politika TNT-a koja obuhvaća ulaganja i na nacionalnom i na europskoj razini i to na koordiniran način jest primjer politike koja je proizvela, polučila velike uspjehe uspjehe koji su također opipljivi, pa stoga također i vidljivi našim građanima. Ja sam uvjeren da ćete učiniti sve što je u moći da podržete najnoviji prijedlog komisije u pogledu instrumenta za povezivanje Europe, e, te također prijedloge u okviru E, narednog e, višegodišnjeg financijskog okvira. Hvala vam lijepa. Hvala vama, gospodine Colson. A sada nastavljamo dalje. Gospodine Groš, izvolite, imate 7 sedam minuta. Da, evo, sedam minuta da predstavim ulogu koordinatora. To nije ni malo jednostavno, pogotovo kada govorimo o koridorima, devet koridora, devet koordinatora. I kao što je kolega Brian Simpson, koji također ovdje i ostali koji su zaduženi za koridore, za morske e, puteve i sl. Mi smo ovdje danas e, kako bismo zapravo u razdoblju do 2030. bavili se upravo e, koridorima, pitanjima ne samo infrastrukture zapošljavanja, nego također i zaštite okoliša. Ja sam e, zadužen za koridor koji počinje na sjeveru Njemačke, prozi kroz osam zemalja, među ostalom e, kroz Cipar i Grčku. 80% sredstava u posljednje vrijeme uloženo je upravo u željezničku infrastrukturu i te investicije također će se eh, odraziti i na ostvarenje tih eh, projekata. Financijska sredstva nastavljaju se na raspolaganje kroz CF i mi se nadamo da će ta sredstva koja su nastavljena na raspolaganje biti iskorištena u iznosu od 95%. Nije stvar u tome hoće li se sav novac ili Ne, neko pitanje, glavno pitanje je, odnosno glavna stvar je da se taj novac e, na ispravan način e, potroši, da imamo dobre projekte. Imamo cijeli niz dobrih projekata na kojima se već radi. Evo to je na neki način rad koji mi obavljamo. Connecting Europe, povezivate Europu, to ne znači samo povezivati ljudi unutar Europe, nego i Europu s ostatkom svijeta. I tu važnu ulogu imaju također zračne luke, pomorske luke. Ali isto tako tu imamo e, i zemlje koje će uskoro postati zemlje članice Europske unije. Tamo želimo e, odraditi pripremni posao kada je riječ o prometu. Kada govorimo o upravljanju e, prometnim infrastrukturom, naravno da je to vrlo složeno, vrlo kompleksno. Imamo naše kontaktne partnere na regionalnoj, na nacionalnoj razini i tu se vrlo dobro vidi zapravo da Projekti, uspjeh naših projekata ovisi također informacijama koje ćemo dobiti iz dotičnih regija, informacije koje će nam staviti na raspolaganje kontakt osobe iz regije. Dakle, uloga koordinatora kada je riječ o e, koridorima, dakle, nije nikako da nastupamo kao male diktatori, nego da potičemo suradnju, kreativnost, u okviru projekata koje vodimo, da održavamo kontakte sa komisijom, osiguramo dostupnost financijskih sredstava. Dakle, za svaki koridor organizira se četiri puta godišnje forum. Svi nositelji projekata sudjeluju u tome, mogu iznijeti ono što ih možda zanima. Isto tako, u okviru tih foruma mi izrađujemo i radne programe. Evo, ja sam donio ovdje četvrti radni program um, i taj um, radni program također će um, itekako ovisiti i o budućim instrumentima financiranja. Ali ovdje možete vidjeti da ne govorimo samo o novcu, nego i o konkretnim uh, projektima. Dakle, svaki od ovih radnih programa, odnosno radnih planova mora biti potpisan i od strane pa, ministra za promet, dakle, u svakoj zemlji članici. Dakle, sve ovo je zapravo rezultat naše suradnje sa zemljama članicama interoperabilnost i europske standardi. Da, to je odlučujući kriterij, tako je bilo, tako ostaje, pogotovo kada je riječ o željezničkom prometu. Tu se suočavamo sa najvećim izazovima, jer e, zapravo tu mjerimo, jer upravo njima pridajemo najveću važnost. To je ono na čemu se temeljiti transport i mobilnost u Europi e, narednih godina i to, to je veliki izazov. Osim tehničkih kriterija na koji pridemo veliku važnost, dakle sustav signalizacije koji je vrlo važan za željeznički promet, osim toga moram reći da se mi bavimo također i učinkovitošću Mm, e, učinkovitošću postojećih operativnih pravila. Primjerice, ono što vrlo rado uvijek navodim kao primjer je sljedeće. ako sjednete u vlak u Hamburgu i želite putovati vlakom do Grčke, onda e, zapravo mm, e, na svim granicama kad skupite vrijeme čekanja dođete na 20 sati. Dakle, uložiti toliko novca, a onda imati toliko vrijeme čekanja na granicama, to nije baš učinkovito. I tu e, smo uspostavili radne skupine kako bismo se pozabavili upravo to i kako bismo tih 20 sati čekanja na granicama sveli na, 20, e, na 2 sata. Dakle, tu je i riječ o e, zemljama u kojima imamo vrlo različite i socijalne uvjete, imamo različite pristupe, dakle, suradnje, ali ako želim, uspijem, ako polučimo uspjeh u tome da objasnimo koja je koriste suradnje, onda naravno onda možemo polučiti i uspjeh. Zemlje članice zapravo vide tek 50% one dodatne vrijednosti, a mi moramo objasniti da kada je riječ o prekograničnom prometu, da tu ima i dodat, drugih dodatnih vrijednosti, ali naš je zadatak da objasnimo kako bismo mogli pripremiti ili postaviti o temelje za budućnost u kojoj će kontakti i promet među zemljama članicama biti vrlo učinkoviti i uspješan. Hvala, hvala gospodine Groš. A sada riječ ima gospodin Daniel Ibanez. Vi ste pripremali također i PowerPoint prezentaciju, zar ne? Evo, izvolite. Hvala. Hvala, gospođo predsjedateljice. Da, imam PowerPoint prezentaciju. Sad ćemo vidjeti. Vidjeli se. ne pa. Ne, očito se ne vidi. Ne, evo, vidi se. Hvala vam puno. Da, ovo je zaista jedan od najskupljih projekata u Europi, ali gotovo nitko ne zna za ovaj projekt. 26 milijardi, to je trošak eh, cjelokupnog projekta. A pitanje koje se ne zapravo postavlja, dakle neovisno samo o proračunskim problemima u Francuskoj i Italiji, eh, kako zapravo dovršiti ovaj mm, zadnji dio gdje unatoč milijardama investicija eh, još nemamo izgrađenu infrastrukturu. E, mm, dakle, kako bismo opravdali ovaj projekt, napravili smo prognoze, dakle, kako će se rasti broj putnika i slično. I pogriješili smo. E, rekli smo, dakle, da će očekujemo 19 milijuna putnika, ali mm, nije ih bilo toliko. E, također i pitanje koliko očekujemo kamiona, međutim nije bilo ono koliko smo očekivali. Ovdje imamo i druge prognoze. 2017 očekivalo je se gotovo 16 e, 16 tisuća tona robe u željezničkom programu, u željezničkom prometu, međutim to nije bilo toliko. Na kraju se ispostavilo da se stvara tek jedna trećina onoga što je prognozirano. Također na ovoj dionici između Francuske i Italije primijetili se da se smanjuje promet. Pogledajmo situaciju u Švicarskoj i Austriji. Ovi grafički prikaze pokazuju da su preduvjeti potpuno drugačiji. Švicarci i Austrijanci su pokazali da oni znaju kako iskoristiti interoperabilnost na postojećem, uz postojeću infrastrukturu. E, u Francuskoj imali smo potpuno drugačiji razvoj e, situacije. I e, istovremeno promet na relaciji sjever i jug preko Švicarske i Austrije Italije e, raste, a između Francuske i Italije ne smanjuje. Dakle, ako e, se situacija ne promijeni, e, nećemo za ovu Lyon dionicu moći dobiti novac. Dakle, to je ono poruka koja je napokon stigla do onih odgovorni i gledu kaže da je zapravo upravo ova dionica Lione Turin se mora postati prioritet i javiti se time kao glavnim prioritetom. Ovdje se kaže da su prognoze napravljene u najboljoj e, vjeri, međutim da se nisu pokazale točnima. Dakle, ovo je interoperabilnost, kao što je ovdje rečeno. Međutim, e, Italija i Francuska imaju nekoliko aseva koje bi mogli skoristiti, ali ne koriste. E, I u tunelima, naplaćuju se visoka, visoke e, cestarine, tu je u cestovnom prometu e, puno veće naknade nego naknade za promet e, i korištenje željezničke infrastrukture. Dobro, 80. godina tu je možda bilo samo 120 e, teretnih e, vlakova i 150 putničnih vlakova na dan. Međutim, od tada se to udvostručilo. Prvo se moralo zamijenjati lokomotive na granicama koje su gubili se pol vremena na tome. Međutim, međuvremena infrastruktura se promije, je prilagođena. E, prije smo imali kontrole, danas ne. Danas imamo digitalizaciju posvuda i imamo tunele koji su izgrađene. No, unatoč svemu tome, između Francuske i Italije imamo šest puta manje e, teretnih i putničkih vlakova. Dakle, na dionici Francuska i Italija mogli bi se staviti e, veliki broj e, preusmjeriti promete sa ceste i kamiona na željeznicu, ali s obzirom na u E, uvjete to, to nije moguće. Dakle, moglo bi se lako prilagoditi sve što je e, potrebno. Dakle, imamo mogućnost za korištenje mobilnih jedinica i kada bi se koristilo barem 60, iskoristilo barem postojećih kapaciteta, tada bi Francuska i Italija mogle već sada ispuniti, e, ispuniti onaj cilj od 50% prebacivanja prometa sa ceste na e, željeznicu e, do 2025. godine. Naravno, naravno oni ugovori koje je Europa potpisala, njih se mora ispuniti. Ima cijeli niz e, članaka u kojima to stoji cijelom nizu potpisanih dokumenta, postoje također ugovori i e, drugi dokumenti, međutim niti nema nikakvih e, informacija niti o datumu provedbe, niti o sankcijama u slučaju neispunjenja ciljeva. Postoji samo informacija to o tijelom nadležnom za mirenju u slučaju sporeva. Međutim, ugovore treba poštovati tu u njihovoj u cijelosti. E, u Italiji i u Francuskoj kaže se, dakle, treba izgraditi onaj zajednički dio. Međutim, nije tu samo tu na granica, onaj zajednički element. E, dakle, tu je e, Francuska rekla da će izgraditi 14 mm, km tunela više nego Italija, zato što Italija investirala negdje drugdje. Međutim, prema ugovoru e, financije mora biti osigurano financiranje e, za cjelokupne izgradnje tunela prije ulaska u završnu fazu. Dakle, ovdje vidimo da postoje ugovore, ali da se ugovora nije pridržavalo i to naravno povuče se cijeli niz pitanja kada je riječ o samim ovim prakse praksi ili kako se radilo. To ste mogli informacije pronaći ovdje na ulazu. Mislim, vi znate, vi ste zastupnici i možete ovo pročitati što stoji. Stoji unutra da treba e, pripremiti e, studije izvedivosti i ostalog. I na temelju toga se dobio već jedan dio novca. E sad, ako ste već ušli u dugove, onda da, morate vidjeti kako izaći iz toga, ali ne se ne može sada fantazirati li na temelju tih e, fantazija dobivati novi novac i zaduživati se još više. Mm, Sada imamo tri puta više e, kamiona i tri puta više putnika na ovoj dionici. I sada je pitanje zapravo ako uzmemo ono što je napravljeno, koje su koriste i koje su troškovi, što od toga ostaje. U 2016. u veljači u Francuskoj koji se tako govorilo o ovom projektu. Ako se ovdje pridržava ugovora, onda se zapravo može reći samo jedno i to prije nego što se milijarde eura jednostavno eh, bace u vjetar eh, i na druge načine se promet može skloniti za ceste na eh, željeznicu koristeći postojeće modele. Evo, ja se hvala vam puno i ispričavam se što sam bio toliko brz. Hvala, a sada prelazimo na gospodina Marka Fendajka koji je pred predsjednik e, vanjskih poslova Olotondamske e, luke. Imam neke slajdove, možda mogu dobiti daljinski upravljač. Hvala predsjediteljice, hvala vam svima što ste me pozvali. Velika mi je čast e, govoriti o ovoj vrlo važnoj temi ovdje E, govorit ću malo o luci e, u Rotterdamu, ali više o koridorima i važnosti e, luka. Prvi svega Rotterdamska luka. Mi smo velika luka u sjeverozapadnom dijelu Europe, najveća u Europi zapravo. Nikad ne bismo mogli postati najveća luka da smo ovisili samo o holandskom tržištu. Treba nam Europa kako bismo rasli. Drugo, treba shvatiti da ako vidite sve te brojke, imamo, e, igramo vrlo veliku ulogu u regiji za zapošljavanje. 180 tisuća ljudi radi izravno ili neizravno u luci oko nje ali također doprinosimo i e, BDP-u nizozemske u jako velikom omjeru. E, vidite sliku kontejnera, to je jako dobro za makroekonomsku politiku, vidite kontejner, ali to je samo 30% našeg poslovanja. E, još uvijek je rasuti teret ono što je najveći dio našega prometa. Imamo 30 velikih kemijskih postrojenja u Roderdarskoj luci, znači mi smo i e, prevozna jezgra i industrijska jezgra. 13,5 milijuna tona robe se prevozi iz Rotterdama i u Rotterdama. I kao i za sve druge luke, Hamburg, Antwerpen, Havre, Marseille, Venecija, luke su kombinacija logističke E, i industrijske e, operacija. Vidimo kakav je doseg u različitim o, regijama. Znači, recimo Hamburg nije samo ograničen na Hamburg, isto, isto je za Antwerpen i Rotterdam. Ne ograničavaju se samo na svoje zemlje, već e, dopiru u cijelu e, regiju sjeverozapadne Europe. To je isto tako na Baltiku, na, na Mediteranu. Dakle, Luke igraju veliku ulogu i jako utječu na prekogranični promet. Rotterdam je povezan sa tri koridora e, e, Rajna, Sjeverno more, Mediteran i Baltik. E, za nas je vrlo važno i to je također velika poruka nastavite se s TNT politikom jer je to vrlo racionalna i učinkovita politika koja je počela e, zapravo utjecati na bolju konkurentnost europskoga tržišta i poboljšavati osnovnu infrastrukturu. Naravno da smo suočeni sa puno izazova ako pogledate luku Eh, Rotterdam vidite da je 48% eh, eh, našeg prevoza je, je kamionima, 28% splavovima, odnosno teglenicama, a 18% željeznicom i to je vrlo loše i to je jedan veliki izazov. Vidite kakve projekte radimo. Slika je most koji poznate jako dobro. On se još ne, ne postoji nego se gradi. To je naš vrlo važan projekt koji sufinancira Europska e, komisija. To je zapravo e, e, veza koja će omogućiti da kome oni imaju dobru vezu iz tunela Masa po e, zaleđem i Njemačkom. Njemačka je još uvijek e, za nas izazove, pokušavamo se bolje povezati, ali je to samo pitanje vremena. Za poboljšanje situacije pokušavamo stimulirati šatlove e, željezničke između Rotterdama e, i ostalog dijela Europe, što znači da Rotterdamska luka također investira u smanjenju e, projekata za smanjenje rizika i u željezničkom prometu. Sljedeći dio u shiftu modela, odnosno pomak modela je digitalizacija koja također će e, učiniti e, prometnu politiku održivijom. Usredočujemo se na digitalizaciju tako da optimiziramo e, veze sa zaleđom i pružamo informacije različitim prevoznicima koji posluju u luci oko luke. To je sve jako logično ne, logično, ali nikad nismo uspjeli do sada logističku tehniku eh, iskoristiti za poboljšanje transporta, odnosno njegovu optimalizaciju. Također stimuliramo alternativna goriva. Eh, Rotodam ulaže u terminal za uvoz eh, ukapljenog plina kao i za e, plinovode u dubokom moru za e, bolje korištenje e, zaliha plina. Naša Evropska federacija za morske luke ESPO je usred istraživanja koje je počelo prije dva mjeseca. Parlamenti su to odobrili taj projekt se zove infrastrukturne e, ulagačke potrebe i financiranje europskih luka. Pitali smo sve upravitelju luka koji su njihovi izazovi za, u budućnosti. 37% e, kažu da su to e, zahtjevi za e, ulaganje u osnovnu infrastrukturu. Još uvijek treba e, ispuniti plafone TNT-a u koridorima, ali također treba investirati u digitalizaciju. Znamo da u Hamburgu zaista i investiraju u 5G mrežu. U pokušamo ulagati u energetsku infrastrukturu kako bismo paru i rezidualnu toplinu učinili učinkovit E, za grijanje gradova. Takva ulaganja i takvi izazovi leže pred nama i smatramo stoga da nam e, treba koridor 27 e, koji će doći u sljedećoj fazi TNT-a. Trebaju nam osnovni uvjeti TNT-a, ali moramo ulagati i, na, i dalje fokusirati se na energetsku infrastrukturu i digitalnu infrastrukturu radi bolje održivosti. E, na kraju također sam počeo reći da su da luke imaju vrlo važnu ulogu u prekograničnom prometu i i sve počinje i završava s lukama. Ovdje ovo što vidite da je samo 4% svih fondova e, dodijeljeno lukama u zadnjem TNT-u. Najviše je otišlo na željeznice, mi to e, podržavamo jer željeznice treba podržavati, ali smatramo da su luke nisu doživljene kao pravi e, facilitatori za e, e, transport kopneni i konačno, predsjedateljica, ja bih želio završiti unutar jedne minute i reći vam neke glavne poruke koje imamo za novi prijedlog SEV2. Prije svega, E, zabilježite, vi svi znate da izazovi za budućnost leže pred lukama, ali također e, logističko povezano sa e, unutrašnjostima zemlje je nešto što je važno E, SEV2 služi toj svrhi i drugo, možemo e, puno istraživati, istraživati, istraživati, ali na kraju konca trebamo implementaciju. Ta implementacija nije sada dobro uravnotežena. Ako pogledamo obzor 2020. i novi obzor do 2040. E, tu se treba postići bolja ravnoteža. I konačna poruka koju imam za vas moramo investirati u infrastrukturu luka, ali također nam treba e, podrška od 40% za modernu investiranje u infrastrukturu, u digitalizacije i energetskih e, postrojenja. Hvala. Puno hvala na vašoj prezentaciji o Rotterdamskoj luci.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 Rumunjska je napravila master plan za željeznički e, prijedlog i velike e, ulaganja u ovom e, polju. projekti su identificirati na razini master plana. Oni su Uh, uzeli u obzir infrastrukturu 2014. 2020. Znači taj program financiranje osnovne infrastrukture, naročito uh, transportne infrastrukture je jedan od prioriteta uh, naše države u kontekstu pregovora u s smislu financijskog okvira nakon 2020. Rumunjska smatra da je kohezijska politika jedan od najvažnijih finan, eh, instrumenta financiranja eh, eh, za ulaganje u i, transport. U Taljinu smo održali konferenciju o transportnim koridorima i mogu reći na temelju toga sljedeće glavne e, mreže TNT Core E, Rumunjska želi finalizirati e, taj projekt do 2030. godine, iako postoji velika razlika između naše potrebe za financiranje i onog budžeta koji nam je za to dodijeljen. Rumunjska može finalizirati ove transportne koridore e, za koje nam treba osnovna infrastruktura i u to um, sredinom ovoga financijskog perioda 2014. do 2020. Ali nismo još uvijek tu gdje bismo e, željeli biti, naročito u e, smislu CEF apsorpcije. Najveći e, preproke za financiranje se stvaraju od strane zakonodavstva. Želim reći da vlada je nedavno usvojila zakon za javni otkup u skladu sa Europskom uredbom koja je usvojena 2017. godine u rujnu. U zaključku bih želio reći da novi e, elementi ovoga projekta znači da prvi puta imamo ove smo se odmaknuli od različitih projekata e, koji se razlikuju u zapadnoj i istočnoj Europi na jedan zajednički program. Zahvaljujem za e, ovo što smo odlučili da će se dogoditi nakon 2020. godine. Fokus će biti na mreži transportnoj u istočnoj Europi. Hvala. A, Malo ste ovaj, produljili, dvije minute ste bili predugački, molim da se svi drže vremena, da bi svi mogli javiti za riječ. Gospodin Pukic iz Estonije, izvolite, gdje ste? Mahnite mi da dobrodošli, e, imate riječ. Dobar dan, ja predstavljam Latvijski parlament, radim u gospodarskom kom odboru parlamenta. Za Latviju za susjedne zemlje vrlo je važno da se poboljša osnovna infrastruktura koja spada u TNT u eh, eh, području transporta. Za obje eh, zemlje je vrlo važno da se implementira E, ono što je zacrtano, a što će e, povezati ove dvije zemlje sa zapadnom Evropom. To je vrlo važno za, i sa strateškog stajališta kao i sa političkog, ekološkog i gospodarskog stajališta. Mi se veselimo eh, implementaciji ovoga projekta, nadamo se da će se implementirati prema rasporedu. Također bih eh, eh, zamolio vas, gospođo Deli i kolege u odboru, i pitati vas vjerujete li da je projekt željeznice jedan od prioriteta koji se mora implementirati u skladu sa programom, a koji zaslužuje budžet koji mu je dodijeljen. Hvala. Najljepša hvala. Sad ću dati riječ e, gospođe Alessandere. Hvala gospođo predsjedavajuća. Puno hvala na prilici da danas čujemo ove kratke prezentacije jer mislim da one ukazuju jako dobro na to što je već učinjeno i koji su izazovi još pred nama. Ja sam izvjestiteljica u sjeni svojega kluba za idući plan CEFA, povezivanja, instrumenta za povezivanje Europe i mi smo se dogovorili da ćemo usvojiti rezoluciju parlamenta o financijskim subvencijama koje su isplaćene u proteklom razdoblju za osnovne koridore Radi se o odličnim projektima koji su predstavljeni, ali nije bilo dovoljno sredstava. Dakle, sredstva koja su do sada predviđena od strane Europske komisije nisu bila dostatna. Dakle, moramo biti u te u stanju dublje razmotriti još neke druge teme. Dakle, istina je, trebaju nam veliki koridori i treba nam napredak, treba nam jasan i usklađen napredak i zato su propisi od vrlo velikog značaja, dakle propisi u okviru trećeg paketa o mobilnosti. Tu se radi o uklanjanju prekograničnih e, barijera, usklađivanju propisa, e, također i u području zaštite okoliša i tako dalje. Osim toga, vrlo je važno da financiranje bude takvo da na kraju imamo različite mogućnosti. Jer postoji takozvani blending, dakle mješovito financiranje, zatim e, financiranje uz uključivanje privatnog kapitala i tako dalje. Dakle, mi se moramo pobrinuti da financiranje takvih projekata ne bude prepreka i da ne dovede do toga da se države članice još više zadužuju. Nacionalni i europski planovi moraju biti usklađeni. Ne smijemo imati situaciju, ne smijemo imati situaciju gdje se planira ovakav projekt Lio Turin, eh, a onda, se uspos, a onda se usvrdi da to uopće nije glavna politička tema u Parizu. Dakle, moramo to se uskladiti sa europskim semestrom i moramo se uskladiti s onim što se radi u glavnim gradovima naših država članica. Hvala. A sada riječ ima gospodin Otenson. Izvolite. Imate dvije minute. Hvala gospođo predsjedavajuće. Iskoristit ću priliku kako bih naglasio angažman Švedske po pitanju razvijanja mreže TNT i želim se založiti za razvoj ONTESA. a I također želim naglasiti da su nam potrebna tehnička rješenja, kao što smo to danas spomenuli. Dakle, ne smijemo činiti nikakve kompromise po pitanju interoperabilnosti i ne smijemo dopustiti kašnjenja, jer ako bude manjkavosti u interoperabilnosti, onda ćemo već danas u Švedskoj primijetiti posljedice. Naime, to bi dovelo do toga da nemamo dovoljnu spremnost na ulaganja i preuzimanja rizika. Osim toga, Mislim da moramo proučiti državne subvencije kako e, bi osigurali potrebna, potrebne investicije u MTS, lokomotive i tako dalje. Osim toga, želim uputiti kolege iz nacionalnih parlamenta na testove subsidijarnosti koji se trenutačno provode i to od strane Europske komisije. U Švedskoj primjerice E, smo uložili pritožbu vezano uz članak 4. do 7. po pitanju TNT-a. Dakle, tu se pitamo da li je doista potrebno da se interni postupci da se reguliraju interni postupci nacionalnih tijela. Smatramo da to krši autonomiju regija i ruralnih područja. A to bi nas izložilo riziku dugačkih sudskih procesa što se tiče provedbe TNT-a. Hvala. Hvala vam. A sada riječ dajem gospođi Malodivoć iz Srbije. Izvolite. Thank you. Thank you. This is our first time here. <laughs> well, Madam Chair, dear colleagues, for us... Uh, Hvala, ovo je naš prvi put da smo ovdje. Za, za sudjelovanje u ovom sastanku vrlo važno iz nekoliko razloga jer je Srbija u trenutno u pregovorima za pristup Evropskoj uniji, no geopolitički i geostrateški položaj Srbije e, znači da kroz njega porolaze tri važna evropska koridora. E, Rajna, Dunav, Mediteranski i Istočni. Srbija vrlo e, puno radi da postigne standarde transportne politike TEN-10 i regionalne uredbe. Mi se priklanjamo agende povezivosti i u tom smislu smo poduzeli konkretne porake u usvajanju naše politike koja je vrlo važna, a fokus je na intenziviranju energetskog i transportnog sektora. E, Očekujem da će se e, cestovni koridor 10 završiti ove godine, a trenutno rekonstruiramo i drugi koridor i ove godine ćemo početi e, rekonstrukcijom prvoga terminala u Beogradu. Parlament je usvojio novu zakon zakonodavstvo za sve modalitete transporta i e, nastavlja harmonizaciju sa standardima Europske unije i direktivama. Stoga vas podsjećam da e, smo ratificirali po sporazum o uspostavljanju transportnog e, zajednice do 2017. godine, što znači da želimo razvarati transportnu infrastrukturu u našoj regiji. Hvala vam lijepa. dvije minuta u redu. Merci beaucoup pour Puno hvala na vašem kratkom izlaganju. A sada riječ dajem zamjeniku predsjedavajućeg gospodinu Enrikeu. Hvala. Hvala vam na odličnim izlaganjima. I doista mi je žao što nije bilo dovoljno sredstava, što je nekoliko puta i rečeno. No, isto tako želim uputiti na učinkovitost CEFA, instrumenta za povezivanje Europe. To je jedan e, svrsishodan element, tu su koordinatori, a države članice se obvezuju, kao što je to ovdje rečeno, da će e, preuzeti ulogu partnera. I ako se tehnička, pravna i operativna sredstva stave na raspolaganje, onda ćemo i napredovati, pa to je sasvim jasno. Dakle, sposobnost dati, odnosno generirati dodatnu europsku vrijednost kod ovih različitih TNT-ova dovodi do uspješnosti CEFA, odnosno instrumenta za povezivanje Europe. I mislim da to neće osporiti ni u jednom glavnom gradu naših država članica. To trebamo imati na umu. Jednostavno, možda se radi o pojednostavljenju, možda se ovaj cijeli postupak može pojednostaviti što se tiče i koordinatora i operatera. Dakle, moramo pokušati što prije povezati mreže, a europska metoda, dakle direktnog upravljanja na centraliziranoj razini, mislim da se ona pokazala dobrom, ali ipak ponekad ne vidimo e, probleme i mislim da se s njima još moramo pozabaviti. Puno hvala, a sada e, gospodin Dale, izvolite imate riječ. Hvala, gospodin Delgado. Puno hvala. Ja sam iz Španjolske i kao prvo želim reći da se slažemo. Dakle, projekt TNT je bio doista uspješan na europskoj razini i to je doista utjecalo na jedinstveno tržište, potaknulo je promet, slobodni promet robe i slobodno kretanje. I mi također želimo i dalje podržavati ovaj projekt u Španjolskoj kako bi osigurali teritorijalnu koheziju. Mi imamo Sredozemni i Atlantski kanal, 17 e, e, autonomnih općina leže na tim kanalima i jedan od prijedloga je da se jedan koridor proširi kao što je to e, navedeno i u novoj uredbi, dakle La Corunja, Saragosa i tako dalje. Nažalost, nemamo još e, detaljne dokumente. Dakle, mi bismo rado vidjeli da se ovo područje proširi. Dakle, da parlament i vijeće to još uvrste u ovu uredbu koja će stupiti na snagu 2021. Zatim prijevoz robe e, željeznicom, tu Španjolska nažalost nije predvodnika ni po pitanju, a po pitanju prevoza putnika smo dosta uspješni i zato je važno osigurati dobru povezanost sa lukama, željezničkih pruga sa lukama. Dakle, to treba dalje izgraditi da bolje funkcionira i zato su nam i potrebna E, RTMS sredstva kako bi ovaj sustav bio interoperabilan. Puno hvala gospodinu Delgadu. A sada gospodin Kamateros, izvolite, imate riječ. Puno hvala što ste me pozvali, hvala što ste mi dali riječ. Gospodin Groš je već govorio o sredozemnom koridoru je rekao da je to jedini program gdje se napreduje i u skladu s uredbom mi smo sada u fazi da nađemo nositelje projekta i sada već gledamo u godinu 2027. Dakle, to nam je idući rok. Zatim digitalizacija, e-karte, mogućnosti umrežavanja. U ovim područjima smo već postigli velik napredak. U ožujku 2019. ćemo onda vjerojatno sve to pustiti i u pogon. Zatim, razvoj i istraživanje, to je također vrlo važno prije svega u zračnom prometu, povezivanje zračnog prometa, kopnenog prometa i brodskog. I stoga je vrlo važno da imamo ovaj TNT program. Jer radi se o jednoj prirodnoj poveznici unutar Europe. U Grčkoj imamo vrlo razvijen turizam, to također ne smijemo smetnuti suma i mi naravno želimo i ono mi se želimo bolje povezati sa balkanskim zemljama. Drago mi je da je kolegica Srbije to spomenula kako bi se ta regija stabilizirala i stoga mi podupiremo sve što se poduzima u toj regiji tu bih onda spomenuo i potpisivanje sporazuma po pitanju imena Republike Makedonije. Zatim još nešto. Imam jedno pitanje, odnosno komentar Mislim da ne smijemo tu razmatrati samo promet, sektor prometa i transporta, već trebamo imati na umu i putnike, ljude, turizam, a u tom kontekstu prije svega i e, brodski promet. Puno hvala gospodinu Kamaterosu. A sada gospodin Gramos, izvolite. Puno hvala. Promet je jedini sektor gdje su emisije CO2 od 1990. porasle i zato je vrlo važno da prebocimo promet na željeznicu. Gospodin Grossi je rekao 80% se ulaže u željeznicu, to je istinito, ali e, kada pogledate e, što se time događa. Čini se da e, dosta toga činimo krivo. Vi ste rekli da ovaj projekt u Francuskoj Turinu će koštati 12 milijardi eura, ali primjerice između e, Berlina i e, Poljske imamo e, rutu koja nije pokrivena željeznicom. Ili recimo mi već 30 godina nemamo novce, dostatnih sredstava za modernizaciju željeznice između Hamburga i Poljske. I čini se da je tu puno rupa, a puno je rupa zato što države članice Europske komisija ne vide prioritete, ne vide potrebu da se Europa još više približi. Onda, ako bismo modernizirali željeznicu, mogli bi znatno skratiti vrijeme putovanja, ali već 30 godina nema dovoljno sredstava. Između Francuske i Njemačke još uvijek nije obnovljen jedan most koji je e, koji je uništen e, za vrijeme drugog svjetskog rata. I samo 50% sredstava se troši na brze vlakove. Zatim tu su i veliki projekti, primjerice Rail Baltica. To je jedan ogroman projekt, ali on ne košta ništa ako to usporedite s ovim francuskim projektom i čini mi se da on nije ispravan. Vrlo je važno da se prije svega prekogranično povežemo kako bi se Europa mogla bolje približiti. Puno hvala. A sada nastavljamo sa našim govornicima. Ne, molim vas da ne plješćete sada. Allez, on continue et je donne la parole à monsieur Dakle, nastavljamo sa gospodin Kolakovskim iz Poljske. Dobro nam došli, imate dvije minute, izvolite. Gospođo predsjedateljice, podržavamo rad vašeg odbora. I zahvaljujem na tome što podržavate potrebne infrastrukturne projekte koji povezuju sjevernu i južnu Europu i glavne gradove Evropske unije. Sljedeći projekt na koji vas želim upozoriti i e, vas, gospođo predsjedateljice i članice Evropske unije, je e, e, osovina e, sjever-jug, dakle osovina koja povezuje sjever sa jugom Europe. Želio bih naglasiti koridor u Karpatima koji je vrlo važan. To bi zaista nam dalo e, ceste koje će koje bi predstavljale najkraće e, tranzitne putove koji će povezivati balkanske zemlje sa baltičkim zemljama. To bi bila vrlo važna e, e, transportna i gospodarska osovina u istočnoj Europi. Povezala bi Dunav, Baltik sa ostatkom istočne Europe, Bjelorusiju i tako dalje. To, bi, e, to je nova inicijativa za put svile. Te su inicijative vrlo važni dijelovi našeg holističkog pogleda na e, transport i, bil, i to će pomoći zemljama u razvoju da se bolje razviju. Transportna, infrastruktura je nešto što moramo napraviti u ovom području kako bismo promovirali gospodarski e, razvoj i povezanost e, istočnih dijelova Europe i zapadnih dijelova e, zapada. Ceste i željezničke pruge treba graditi i upozoravam vas na jedan projekt za koji smo se javili, podnijeli molbu prošle godine, a to je brza veza željeznicom između Taljina, Talina kroz Poljsku preko Baltika pa sve do Grske i Grčke i Turske. To je vrlo važna veza i vrlo važan poduhvat. Imamo planove za infrastrukturu u tome području, naročito u željezničkom promotovu. Ova brza veza je zaista potrebna jer bi povezala i tok sjevero i sjev i, i istok i sjever i jug i pružila e, nova radna mjesta i mm, pojačala ulogu Europske unije u tom području. Od drugog svjetskog rada i oštećenja koja su propatila e, s područja istočne Europe zaslužuju podršku Europske unije i stoga e, zato molimo vašu podršku gospođo predsjedateljice. Gospodin Jelonen ima riječ. Dobrodošli u naš odbor. Sjećate li se nas? Mi smo došli u Finsku i imali smo vrlo zanimljivu raspravu sa vama. Sjećate li se nas? E, dobrodošli. Oprostite, nisam vas baš čuo. Da, u redu. E, preći ću na finski, dakle. E, mi smo pokrenuli pitanje Baltič... Baltike i koja je važna za Europsku i za Finsku. Kao što sam naglasio e, e, ranije, ova Via Baltika mora doći do Helsinkija kroz e, tunel iz Taljina u Helsinki i onda se mora zapravo povezati sa Artikom, Artičkim morem, kroz cijelu Finsku, a onda dalje prema Aziji. Svi znaju da je skrivanta aerodrom e, je najbrži put do Azije, na, to je čvorište na putu do Azije. E, željeli bismo stvoriti nešto tako i u željezničkom prometu. U Finskoj je nemoguće dobiti e, novac za cestovnu infrastrukturu. Ja mislim da bih mogao reći da u zemlje poput Finske nema podrške, e, možemo koristiti nekakve poticaje za i ulaganje u infrastrukturu i to bi na neki način pomoglo e, ovim projektima i bilo bi korisno za cijelu Europu. I stoga predlažem da govorimo o novim i različitim oblicima e, pružanja podrške zbog ubrzavanja do kojega to dovodi. Također vas želim podsjetiti, sad kad govorimo o tradicionalnim oblicima transporta kao što su e, željeznički i cestovni promet, da se svijet mijenja i da postoje dolaze u obzir nove e, tehnologije koje su neke već e, dostupne, a neke su u razvoju. U prošlosti smo E, koristili hyperloopove, a danas imamo dronove. Moramo imati na umu dopustnost novih tehnologija kad govorimo o TNT-u. Hvala vam na e, vašim intervencijama. Gospodin Lofstrong, izvolite, gdje ste? Dobrodošli. Gospodin Lofstrong, e, sutrašnji pobjednici u globalnom tu moraju se usredotočiti na energetsku učinkovitost i rješenja koja su prijateljski naklonjena prema e, e, okolišu. Inovacije trebaju doprinijeti manjim emisijama i efikasnijem prometu plovila. Moramo reducirati eh, korištenje eh, goriva u, sudjelovanje mm, autocesta je vrlo važno u ovim projektima i mislim da autoceste koje voze prema moru i dalje su jako važne i treba ih financirati. Osim toga, povećanje za financiranje za e, razvoj i istraživanje je nešto što može pomoći e, brodarskoj industriji u tranziciji prema dekarbonizaciji. Kao što je gospodin Van Dijk rekao, postoji velika potreba za e, pilot projekte i testne projekte za projekte u kojima EU unija može imati vrlo važnu ulogu. To će stvoriti više e, cestovnih pravaca u Europi, a tako ćemo zaštiti tu e, našu vodeću e, ulogu pomorskog klastera i to na korist cijelokupne europske brodarske industrije. Mislim da moramo prepoznati da realnost je različita u različitim dijelovima Europe. Na Baltičkom moru je voda plitka i bočata, nije slana a salanitet e, ima utjecaja na to kako e, funkcionira infrastruktura. Finska je jedina zemlja na svijetu u kojoj su sve luke zamrznute sto dana godišnje. Navigacija je stoga nešto što zahtjeva teže brodove koji bi mogli ploviti tokom zime, što znači da oni koriste više goriva iako koriste tehnologiju koja je naklonjena u okolišu. Treba reći da je e, plovidba na ledu nešto što se razlikuje u različitim dijelovima Europe i ne treba e, kažnjavati one koji pri, e, moraju primijeniti druga pravila. Hvala vam na ovom komentaru. Pokušat ćemo odgovoriti. Gospodine Monte, imate riječ. Hvala predsjedateljici. Želim kratko komentirati. Važnost ovog saslušanja je vrlo velika i zahvaljujem svima koji su izlagali. Dali su nam informacije i pomoć E, čiji će nam razmišljati o tome kakvo da bude naše mišljenje koje će imati utjecaje na politiku. U ovom trenutku je malo iznenađujuće da i malo zapravo razočaravajuće da je, kad čujemo gospodina Ibaneza koji nam je pisao, ali nije došao i možda je tako odlučio ili nije mogao. On je zapravo e, glavni protivnik e, ovog projekta koji povezuje Torino on je jako blisko povezan sa poduzećima uključenim ovaj pre, projektom. Da bismo raspravljali moramo imati ravnotežu, uravnotožene e, E, stajališta moramo imati i e, suprotna stajališta jer inače to nije rasprava nego jednostavno razmišljanje. Dakle, to je moje pitanje za vas. Dakle, koja je alternativa koja bi mogla postojati? E, željela bih dobiti pravi odgovor na to koje su moguće primjedbe sa gospodarskog stanovišta, odnosno čemu se protiv ekonomisti. A kad govorimo, odgovaramo gospodinu Grošu koji govori o Balkanskom koridoru, željela bih bih vas pitati koje su mogućnosti o kojima razmišljate, koje su kritičke točke. Eh, a još jedno što želim čuti od vas je i eh, što je sa kineskim ulaganjima? Da li postoje kineska ulaganja? Koji, koju ulogu Kinezi igraju u ovoj regiji? Hvala, gospođo Dimonte. Posljednji, ali ne najmanje važan, gospodin Tilić. Ja ću se, vidim da se volite šaliti popodne. Po, ovo nije saslušanje, već e, i interakcija sa našim kolegama iz nacionalnih parlamenta i želim se osvrnuti na neke stvari koje smo čuli iz panela. E, e, prvo, na mom kolegi želim reći da ste jako dobro napredovali i e, e, kao bivši evropski koordinator vrlo sam e, rado saslušao vašu poziciju, poziciju Latvije Gospodin iz Rumunjske nećemo razlikovati između istočne, srednje i zapadne Europe. Mi imamo svoje prioritete i u tom smislu mi smo toliko povezani da je cilj konektivnost, odnosno povezanost između nas. Mislim da imate u tome svom, svoj udio, ali morate to gledati kompleksno. A, ja sam jedan od izvjestitelja za ovaj dosije i u sljedećih nekoliko tjedana i mjeseci rado bih čuo vaše ideje što mislite e, da bi SEV 2 trebao biti, kako treba biti nacrt sev 2 e, i imate ulogu na nacionalnoj razini, u nacionalnim parlamentima, još uvijek imamo komplicirane E, zastoje bil, e, zakonodavne i nezakonodavne. Što se panela tiče, tente je zapravo jedna uspješna priča, ali imam jedan zahtjev, osim gospodina Fandajka, koji je to dobro uključio u svojim slajdovima i preporukama za SEV2, sve ostalo realistično kaže što je to što nam fali, što bi trebalo biti u tom projektu, a nije do sad ušlo taj projekt. E, e, a što se tiče gospodina Van ja se pitam kako vi vidite blending kao predstavnik luke koja po definiciji mora donositi profit. Kako e, to blending ima veze sa ostvarenjem profita? I konačno, moja primjedba, jedan od vas je rekao o 60-40 e, novi razvoj, modernizacija. Mislim da ste to bi e, rekli vi, gospodine Van Dijk. Pitam se kako će to funkcionirati u vašoj luci. Hoćete, a zadnje pitanje svima vama je da li bi vam trebalo više simplifikacije ili fleksibilnosti ili ne? Evo, to bi bilo jedno od pitanja, ali u svakom slučaju, e, gospođo predsjedateljice, puno vam hvala. Hvala, gospodine. hvala. Gospodine Telička, postavljene su mnoga važna pitanja. E. No, nažalost, nije nam ostalo previše vremena. Sigurno ćete biti kratki, svatko ima povo dvije minute, dakle svaki panelist ima dvije minute. I postupit ćemo kao malo prije, započet ćemo s vama gospodine Krasovi, vi ste voditelj odjela u GD Move, u glavnoj upravi Move. Dakle, imate dvije minute da odgovorite na postavljena pitanja, izvolite. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Naravno, neću moći odgovoriti na sva pitanja, ali barem na nekoliko. Kao prvo, gospodin Rike. Doista postoji jedan projekt u okviru kojeg pokušavamo pojačati ulogu koordinatora i jače ih povezati sa e, projektima koji se financiraju kroz CEF. U svakom slučaju tu idemo u pravome smjeru. Zatim, druga stvar, ovaj sukob između malih i velikih projekata. Tu se stalno spominje kontradiktornost, ali tu ne postoji nikakva kontradiktornost. Tu se radi o koridorima, a koridori su potrebni za promet, ali to ne znači da ćemo isključiti male projekte. Primjerice, Rail Baltica je od velike geostrateške važnosti i Baltičke će zemlje i njezine građane povezati s ostatkom Europe. Stoga bi bila velika greška da se taj projekt ne dovede do kraja. Zatim, gospođa Del Monte je također postavila pitanje o povezivanju Liona i Turina. Ja sad mm, neću eh, reći ništa novoga, ali moram reći da se ne slažemo sa vašim stajalištem. Dakle, postojeća veza je apsolutno neprikladna kako bi se osigurao dovoljan protok prometa ovdje u ovom sredozemnom koridoru zbog širine trakova, traka, ceste i tako dalje. Zatim, to je projekt koji čak i ako tu uključite i neke druge koridore, mislim da e, iznosi manje 60 milijardi eura. Zatim, razlog zašto smo danas ovdje, to se radi o jednom europskom projektu, dakle, poveznice između Liona i Turina, to nije projekt za ova dva grada, za Francusku i Italiju. Ne, to je europski projekt koji se odnosi na jedan koridor koji ima vrlo visoki volumen prometa i vrlo je značajan. Puno hvala. A sada gospodin Groš ima riječ, izvolite. Biti ću kratak, ja bih također nešto rekao o ovom projektu Lio Turin. Jedan od najvećih postignuća TNT politike je da radimo sa ciljem ostvarivanja projekata do 2020. Dakle, to je za mene doista najvažnije kada je riječ o ovom projektu, dakle ova dugoročnost. Jer često dolazi do političkih promjena u državama članicama, no unatoč tome se ne mijenja ova politika vezana uz koridore. To sam vidio i u Grčkoj. Što se tiče naših ulaganja, ulaganja treba razmatrati u kontekstu dodane vrijednosti koja nastaje ovim koridorima. Dakle, stoga je suradnja sa strukturnim fondovima i tekako važno Dakle, ne radi se samo o povezivanju točke A i B. I stoga je suradnja sa CEF-om, instrumentom za povezivanje Europe, vrlo važna kako bi se stvorila dodana vrijednost. Zatim pitanje Balkana. Imamo dva zahtjeva po tom pitanju. Kao prvo, treba i dalje raditi na povezivanju, a ne graditi samo jednosmjerne ulice, tako reći, odnosno ceste u kontekstu koridora koji postoji na Balkanu, a zatim pitanje kriterija, prije svega tehničkih kriterija interoperabilnosti kako nam ne bi, e, kako ne bi u budućnosti morali rješavati i skupe tehničke probleme. Što se tiče Kine, mislim da moramo biti oprezni po pitanju kineskih ulaganja, jer kratkoročno je to možda jeftino rješenje, ali dugoročno će postati vrlo skupo. Dakle, onaj tko surađuje s Kinom mora razmišljati o dugoročnoj strategiji, a ne samo o jednoj kratkoročnoj financijskoj injekciji. Dakle, tu postoje različite filozofije koje slijedimo politike, no vidimo i razlike u kvaliteti. A osim toga tu je i pitanje Grčke. Tu i dalje moramo raditi u pozitivnom duhu jer i u budućnosti ćemo surađivati sa strukturnim fondovima i mislim da ćemo morati dugoročno ojačati svoje napore. Puno hvala. Kao što smo čuli, e, vi u glavnoj upravi MOVE nam nas kritizirate da e, ne odgovaramo zahtjevima 21. stoljeća. Vidite da Švicarci također postižu interoperabilnost u planinskim predjelima ili primjerice u Italiji imamo puno manje tunela i tu kada pogledate željeznički promet, željeznički željezničkog prometa je sve manje, a sve više kamiona na cestama. Dakle, to je čista računica. A još jedna stvar, gospođa predsjedavajuća, Dakle, ne radi se sada o tome tko je zastao Francuska ili Italija zato što žele ponovno pregovarati o projektu. Ne, ne radi se o tome, nego se radi o tome da e, provedemo sve ugovore koji su potpisani, a u tim ugovorima stoji da je Francuska spremna isplatiti više ne, 5 milijardi eura više nego Italija kada se radi o povezivanju Torina ili ona. Dakle, oni onda moraju objasniti svojim biračima zašto se nisu držali preuzetih obveza, ali e, to je jedna ekonomska računica. Vi ste rekli da sam ja aktivist. Dopustite da reagiram na to. Dakle, sva francuska tijela, e, uredi zaduženi za cestovni promet, porezna uprava, revizorski sud, svi oni su 2017. rekli da e, ovaj projekt e, neće biti profitabilan. Dakle, e, ti ekonomisti, oni nisu aktivisti, oni su predstavnici vlasti, no svi ti zaključci su ignorirani. I Europska zajednica i priješnje vlade, svi oni su ignorirali mišljenje stručnjaka. I sadašnje ministarstvo prometa vodi rasprave kako bi, kao što je rekao gospodin Kramer, da se smanji e, dakle, promet na cestama. Hvala. A sada idući govornik, izvolite. Hvala. Evo, Ehm, možda nešto više općenito o program višegodišnjem financijskom okviru. Nadje vidimo zapravo koji iznos je predviđen za istraživanje i razvoj, te 42 miliona za provedbu projekata. Možemo tu postaviti pitanje imamo li tu eh, odgovarajući ispravan odmjer između ove, eh, ove ova ove dvije ometnice. Trebalo mi tu nešto možda promijeniti. Potom um, sami promet, um, istraživanje posljednjih 25 godina um, i tu je samo 4% otpada na e, luke. E, potom ulaganja u luke vide se zapravo više kao prekogranična ulaganja, ne kao nekakvi lokalni projekti. E, luke u, EU Europskoj uniji imaju zapravo prekogranični učenak. Dakle, tu e, treba također e, stimulirati e, upravo ulaganja u povezivanje terminale za Mm, povezivanje i omogućiti povezivanje ne samo preko mora, nego sa unutarnjim plovnim putevima. Dakle, to je cijeli niz projekata koji bi bili potrebni, ali se ne događaju potom. E, naravno, tu se može dati e, e, podrška, naravno tu se vodi i pregovori o CF-u, mm, dakle 40% je namjenjeno za moderniziranje ZCF. E dakle, i tu vidimo da zapravo postoji cijeli niz izazova, primjerice izazova koje predstavljaju energetska tranzicija ili pak digitalizacija, a koje treba zapravo potpomognuti. Potom postavlja se pitanje o blendingu da mi e, smo usmjereni na profit, vrlo smo transparentni, imamo transparentne godišnje proračune. E, da su također i druge luke ostvaraju profit, ne znam, o tome ne mogu ništa reći, ali nadam se da će za dvije, tri godine biti veći stupanj transparentnosti, te da ćemo moći vidjeti zapravo koliki je profit i drugih. Dakle, evo, toliko e, to je moj komentar na ovo pitanje o profitu. Da, mi ostvarujemo profit, ali osnovni profit se ponovno ulaže u um, e, našu luku. Potom ovaj projekt e, što se tiče samog mosta, da tu imamo 200 milijuna Dakle, imamo tri izvora financiranja i ako razmatramo o tom mješovitom e, načinu financiranja, tada zapravo u slučaju luke E, Rotterdam, tu zapravo vidimo da to ima itekako veliku korist pa da prije kada je riječ o kamatnim e, stopama. Eto, toliko s naše strane. Hvala vam puno. E, mislim da su naši govornici sad zaista zaslužili mali pljesak za njihova izlaganja. A da, mm, ako imamo ovako uspješnu raspravu, to znači samo da smo postavili i prava pitanja. Naravno, pa te, temom infrastrukture ne možemo se baviti kao prije, moramo se suočiti sa izazovima s kojima se suočavamo, te također tu moramo vidjeti kako postupati, imati na umu također i mm, se imati na umu sve ovo, jer odluke, odluke koje donosimo tiču se svih naših građana i njihove svakodnevice. A pitanje koje su malo prije postavljeno je i tekako od velike važnosti. ovdje je rečeno želimo preusmjeriti cestovni promet, ponajprije kamione na željeznicu. Imamo klimatske promjene koje su nezaustavljive. Sjedimo tako reći na E, vulkanu koji samo što nije izbio, ako ne poduzmemo ništa, to znači da je sada i vrijeme da prometni sektor preuzme e, odgovornost, svoj odgovornosti, a mi smo još uvijek daleko udaljeni od e, toga. Dakle, moramo ubrzati našo tempo, ne radimo ovdje samo radi sebe, ne sjedimo ovdje samo radi sebe, nego radimo zapravo na dobrobit budućih generacija. Potrebno je pronaći nove strukture. Govorili smo ovdje o projektima, francusko-talijanskom projektu. Postoji cijeli niz e, projekata u pojedinim zemljama koji su problematični. Zašto su problematični? Zato što tu nešto nije kako bi trebalo E, biti ne funkcionira najbolje tu zapravo sada treba pronaći način da se sve sudionike okupi za istim stolom, da se e, povedu razgovore i da se postavi jasan vremenski okvir, jer ulaganja se ne ovise o mandatima i legislativnim e, razdobljima, nego, nego zapravo moramo imati jasne, jasne vremenske okove. Evo, poštovana gospodo, ja bih vas zamolila da, evo, Ovdje oslobodite mjesta za sljedeću skupinu govornika. I time zapravo već pozivam i gosudionike drugog panela na temu izazovi i perspektivi u razdoblju nakon 2020. godine, ponaprijed kada je riječ o ulaganjima u prometnu infrastrukturu. Gospodin Hololej je ovdje sa nama. Dobar dan, dobrodošli. Potom gospodin eh, Danet, mm, direktor odjela za eh, projekte mobilnosti Europske investicijske banke. I treći govornik je gospodin Brian Simpson. On je naš europski koordinator za e, autoceste mora. Dakle, evo, sigurno ćete imati pitanja, pokušat ćemo odgovoriti na sva pitanja. Nećemo odugovlađati, nego ću riječ odmah dati prvom govorniku, gospodinu gospodine Holala imate eh, riječ, a druga sve ovdje prisutne molim da aktivno sudjeluju u našoj raspravi. Kao što sam rekla, ako se želite javiti za riječ i postaviti pitanje, ispunite ovaj eh, narečasti listić. A sada bih vas zamolila ne zamiriti šinu tišinu da možemo poslušati izlaganja. Dakle, ponavljam. Ako imate pitanja, tada molim da sve predstavnike nacionalnih parlamenta da popune ovaj naranđasti listić. Gospodine Hola, imate riječ, imate sedam minuta. Izvolite. Hvala. Hvala vam puno, gospođo predsjedateljice. Uistinu mi je drago što danas mogu biti ovdje s vama. Uistinu mi je veliko zadovoljstvo što imam ovu priliku da se obratim vama i da vam govorim o financiranju prometne infrastrukture u Europskoj uniji. Jasno je da je ovo um, krajnji trenutak da mm, vodimo ove rasprave. Ovo je pravi trenutak imajući na umu i da je komisija usvojila prijedlog za financiranje prometa u okviru sljedećeg proračuna. Dakle, za razdoblje od 2021. do 2030. procijenio sam da nam je potrebno 500 milijardi eura za investiranje u osnovnu mrežu TNT. Potom potrebno nam je dodatno 1500 to milijardi za ulaganja u sveobuhvatnu mrežu TNT-a. Ako želimo ubrzati ovaj prijelaz na pametnu mobilnost niskih emisija treba će nam i dodatna ulaganja. Ulaganja u infrastrukturu 2016 iznosila su tek 1,8% BDP Europske unije, manje od 2,2% u 2009. godini, te 20% niže od stope ulaganja prije financijske krize. To je međutim još uvijek nedovoljno kako bi potaknulo do dodatno ulaganje. Imajući to na umu, komisija je predložila da se e, prometna infrastruktura i nadalje e, snažno e, potpomaže za razdoblju nakon 2020. godine kroz razne financijske instrumente. I to ne samo kroz instrumente za povezivanje Europe, nego također i fond za Europski fond za regionalni razvoj, kohezijski fond, obzor Europa, te također instrument Invest EU. Dakle, mi smo osmislili ove instrumente kako bismo jačali ulaganje u visokočegovitu infrastrukturu, povezivanje i integriranje Europske unije i svih regija, promičući motora sigurno i pametno održivu i infrastrukturu sa opipljivim rezultatima za građane Europske unije. Bez podrške Europske unije privatni operateri i nacionalna nadležna tijela nemaju dovoljno poticaja, a da ne govorimo o financijama, kako bi proveli velike infrastrukturne projekte sa prekograničnim učinkom i da bi uspostavili interoperabilne sustave i usluge diljem Europske unije. Stoga je potrebna pod financijska podrška Europske unije za projekte velike dodatne vrijednosti i koje također mogu poticati te dodatna ulaganja pone iz privatnog sektora. I e, mi smo vidjeli još u prošlosti da se malo ulagalo, gotovo se ništa nije ulagalo i e, instrumente za povezivanje Europe je tu i odigrao ključnu ulogu. Instrument za povezivanje Europe za razdoblje od 2014. do 2020. pokazao kao vrlo učinkovit instrument visokog stupnja apsorpcije. Imali smo u prometnom sektoru čak 22,3 milijarde e, e, eura iz e, CF-a za 643 projekta i očekuje se da će ti projekti mobilizirati 66,7 milijarde eura. 96% raspoloživih sredstava već je namijenjeno, dakle imamo sredstva, a pa njime se potpomažu ponajprije projekti koji imaju preko prekograničnu dimenziju, pa su prema za projekte kao što su Tunel, Brenner ili Rail Baltica. U ovom razdoblju 11 milijardi e, iz kohezijskog proračuna e, se provodi kroz CF. E, dakle, već 100% svih omotnica je dodijeljeno u prvoj polovici razdoblja. Dakle, vidite koja je učinkovitost. Za razdoblje od 2021. do dvadeset 2007. godine. Pozitivno iskustva sa CF-om navjelo je komisiju da da vrlo ambiciozan prijedlog za budući CF2 program e, težak ukupno 30,6 milijarde eura u razdoblju do 2027. godine, što predstavlja 30% više u usporedbi sa e, tekućim razdobljem. Dakle, to nam potrebna podrška Europskog parlamenta i kada je riječ o ovom jednom snažnom programu CF prijedlog za novi CF eh, zapravo skladuje sa glavnim točkama rezolucije Europskog parlamenta eh, od 31. svibnja 2018. Eh, godine. Dakle, prijedlog za novi CF temelji se na općoj omotnici od 12,8 milijardi, kohezijskoj omotnici od 11,3 milijardi i novoj omotnici od 6,5 milijardi eura za vojnu mobilnost u zakladu sa ciljevima provedbe Pariškog sporazuma. Komisija će također postaviti i cilj da se 25% sredstava koristi za postizanje e, ciljeva zaštite okoliša. Dakle, tu je cilj da zapravo CF tak 60%, sa 60% doprinosi ostvarivanju tih ciljeva. Dakle, riječ je o razvijanju transeuropskih mreža s naglaskom na mesane um, rupe u TNT, e, osnovnoj mreži i prekogranične e, dionice. E, osnovnu mrežu treba dovršiti do 2030. godine, stoga je težište na najvažnijim projektima. Istovremeno, naš prijedlog stavlja naglasak na modernizaciju infrastrukture. Možemo e, jašnjaše napore kada je riječ o sustavima sigurnosti upravljanja prometom kao što su SESAR ili RTMS. Potom, digitalizacija u svim područjima. Mi želimo biti katalizator promjena u budućnosti, intermodalni te ponuditi nove, e, nove usluge. Naša mreža mora biti e, sigurna, ali također i otporna na prirodne e, katastrofe. Također treba iskoristiti i sinergije između transportne, digitalne i energetske infrastrukture. prije naglasak će se staviti na inovativna infrastrukturna rješenja kao primjerice alternativna goriva ili e-mobilnost. Tu ovdje imamo i novu dimenziju unutar CF eh, prometa, to je vojna mobilnost što je vrlo važan element novih prijedloga na području suradnje u obrani. Tu imamo i prijedlog dvostrukog korištenja infrastrukture, infrastrukture koja je potrebna za vojnu mobilnost, ali također i eh, civilnu mobilnost. kada se pogledamo transrepsku mrežu, ti fondovi omogućit će da se brže ove više um, ove mreže, te da se također uh, poboljša vojna mobilnost. Dakle, Ovdje e, imamo također djelovanje i na području prometa i, e, e, i na vojnom području. Dakle, InvestEU je zapravo novi fond težak 11,5 milijardi eura namijenjenih za projekte održive infrastrukture. Tu ću se pone prije fokusirati na one projekte na projekt od velike važnosti, to je onaj projekt u kojima nedostaje izvora financiranja. Potom u okviru sljedećeg višegodišnjeg e, financijskog okvira treba razviti e, također nove blending instrumente. Dakle, tu se želi kombinirati financiranje iz centralne strane CEF-a, s druge strane Europske investicijske banke i drugih banaka. Dakle, to želimo zapravo u svim zemljama članicama dakle, nižoviti model s jedne strane financiranje CEF-a te također razviziranje e, poziva. Imamo tu vrlo dobra iskustva na kojima možemo graditi dalje. Završno bih htio reći da ćemo nastaviti dalje na tome da pronalazimo nove mogućnosti, financiranje, pojednostavljanje samog procesa te sveobuhvatni pristup potrebama za ulaganje te također projekt, stavit ćemo naglasak na projekte u e, pripremi. E, project pipeline je vrlo važan jer ako nemamo projekte u e, pripremi ne možemo imati vrlo kvalitetne projekte koje će se onda moći i provoditi. I naravno mi smo uistinu stojimo iz ovoga i Mhm. mislim da su ne jasno kako osposobiti dobre projekte. Unija koja štiti, osnažuje i brani treba također i snažnu visoko performativnu infrastrukturu. To je razlog zašto nam je potrebna podrška i europskih i nacionalnih, europskog i nacionalnih parlamenta kako bismo promicali solidne instrumente za financiranje prometne infrastrukture. Hvala vam lijepa. Hvala gospodine Laj, a sada mm, e, riječ gospodinu Tenetu koji je šef e, odjela za mm, projekte za mobilnost. Imate sedam minuta. Hvala vam što ste me pozvali da budem da na današnjem sastanku. Europska banka za investicije podržava europske projekte već 60 godina. Ključ uspjeha je u e, broju 60. Banka je jedna od originalnih europskih e, institucija koja je stvorena e, rimskim ugovorom. Dakle, mi pripadamo državama članicama i to je jedina međunarodna institucija koja pripada svim državama članicama i samo državama članicama i nikom drugom. Mogu li dobiti daljinski upravljač ili mi može neko upravljati mojim slajdovima? Hvala. Prošle godine smo investirali preko 78 Hvala. 78 milijardi eura u europske projekte u svim sektorima gospodarstva. To je veliko postignuće i u stvari Europska banka za ulaganja je jedna od najuspješnijih financijskih instrumenta ikad stvorenih jer za 20 milijardi eura kapitala u posljednjih 60 godina banka je stvorila vrijednost od više od 500 milijardi eura. Kada ljudi govore o financijskim instrumentima, nemojte zaboraviti da je banka jedan od najuspješnijih financijskih instrumenta koji su ikad stvoreni. Sljedeći slajd. Aha, dobro, imam sada ovaj, daljinski upravljači. Mogu ga kontrolirati. Dakle, u stvari, Tokom godina smo razvili svoje portfolio proizvoda od posudbe, a to je još uvijek jedna e, naša najvažnija aktivnost, do blendinga naših posudbi sa drugim financijskim resursima, naročito komisijenim. I sada upravljamo u ime komisije e, različite e, posudbe državama članicama i onima koji vode projekte. Imamo jako puno inicijativa koje su već spomenute, a neke su vam poznate. Spomen, su savjetnici, Henrik je spomenuo, odnosno ekspertiza, centar za ekspertizu eh, ekspertizu Evropske unije. Mnoge zemlje su se tom centru obratile i dobile savjet. Eh, njihov se mandat nastavlja i to je sada vrlo važan dio onoga što mi radimo. Tokom godina udio transport E, kao ono što traži podršku od banke je više od 12 milijardi e, eura godišnje. E, pa, pola naših posudbi ide u željeznicu, bilo urbanu željeznicu ili interurbanu željeznicu, ali i drugi su prioriteti koje, pod, koje podržavamo u drugim transportnim sektorima i posuđujemo im novac također. A sada ukratko o FC-u. Mnogi su od vas čuli o Junkerovom planu. Taj originalni Junkerov plan sada dolazi kraju i bio je toliko uspješan da se sada nastavlja, odnosno banka je 315 e, milijardi eura, dodatnih eura obezbijedila e, uz e, jamstvo komisije. To se sada proširilo i novi je cilj 500 500 milijardi e, investicija u svim sektorima, u tome transport ima udio od 25 milijardi početnih investicija koje je, su otvorene za transportni sektor. Puno je izazova u budućnosti u transportnom sektoru, a sve ti izazovi su vama poznati. Najveći izazov od svih je financiranje, naravno, već smo čuli različite rasprave o tome da li je dostupno dovoljno novca. Jednostavna je činjenica da Europa već deset godina premalo investira u svoju mrežu e, prometnu od financijske krize. I to se nekako gradi i nastavlja, to se ne vidi odmah, ali tokom vremena to se nadograđuje i sad to postoje zapravo kriza u nekim starijim državama članicama, uopće da ne spominjemo nove države članice. E, taj zastoj u razvoju treba dodati e, dugoročnom, prosječnom, održivom financiranju i treba tome dodati bilo što što je nove. Sveukupni i e, izazov za financiranje u transportnom sektoru postaje sve veći. Moramo raspraviti kako da financiramo i kako da e, e, trošimo dostupna sredstva, to je vrlo važno i mislim da ćete u sljedeće dvije godine u tome jako živo sudjelovati. Kako prioritizirati stvari, o tome se već raspravlja, na čemu se to temelji. U Europskoj investicijskoj banki ki moramo investirati ekonomski opravdane projekte. Dakle, ekonomski opravdani projekti bi trebali biti prioritet pred svim drugima. Evo, ja ću sa time završiti i rado ću čuti što e, imate reći u nastavku ove rasprave. Hvala. Hvala, a sada ću dati riječ Branu Simpsonu koji je evropski koordinator za mm, autoceste i more. Brian, izvoli. Hvala gospodine predsjedatelju. Tokom moga razdoblja e, člana i predsjednika ovoga tijela, ja sam uvijek zastupao da se ulaže više u transportnu infrastrukturu i članovi odbora smo u tome jako podržavali. A sada mislim da imamo e, a, oruđa za ovaj posao i da to napravimo u koherentnoj TNT politici i u SEF-u. Ali e, zadaća je velika, ogromna i sigurno sam da ste vidjeli različite brojke koje govore o tome što je potrebno do 2030. godine. Nema nikakve sumnje da je SF učinkovito oruđe za postizanje ciljeva i uspješanje u tome. E, visoko vrijedni e, projekti Evropske unije e, koji su nam vrijedni su bili uspješne priče. 11 milijardi eura iz kohezijskog budžeta je obećano za ovo i konačno možemo vidjeti da se javljaju plodovi na drvu transportne infrastrukture. Ali moramo na tome nadograđivati, na tim uspjesima. U sljedećoj financijskoj perspektivi SEF će biti jednako važan kao što je bio važan do sada. Treba nam vaša podrška i u Europskom parlamentu kao i u nacionalnim parlamentima da bismo bili sigurni da transport dobije svoj pošteni udio u ovom kolaču. Bez te podrške svi naši snovi ostaće upravo to snovi, samo snovi. Prijedlog koji je usvojen 6. lipnja ove godine će biti 30 milijardi eura. Neki od vas možda misle da se to radi o smanjenom budžetu, no kako Ujedinjena kraljevina napušta e, Evropske unije, mislim da je to u tim okolnostima zapravo dosta pošteno. Kao koordinator za autoceste prema moru, vi vi mislite da ću se ja boriti za pomorski transport. Ovaj sektor je već dugo djeverušan, nikad nevjesta kad se radi o resursima i um, smjernicama politike. To se mijenja i sad počinjemo uh, vidjeti koliko je važan maritimni sektor za uh, gospodarsko Evropske unije u cjelini. Mi smo predvodnici e, svima drugima u e, razvoju alternativnih goriva. Također vodimo u upravljanju morskim prometom. Također prevodimo u razvoju stabilne, koherentne uloge u logistici. U prošlosti smo e, u tri godine smo potrošili 37 milijardi eura u 47 projekata. Imamo 381 luku koja, koje su definirane u TNT i uredbi o ESUF-u. 79 ih je u, izravno na jednom od devet koridora i te e, uluge, e, uluke igraju vrlo važnu ulogu u našem e, svakodnevnom životu. Kako to da pomorsko prometovanje dobije samo 4% od ukupnog se financiranja? Dame i gospodo, stvari se moraju po promijeniti. SEF je dobro mjesto za početak, jednako dobro kao bilo koje drugo. Dajte pomorskom prometu e, dovoljno resursa. Naravno da moramo e, napraviti prioritete. Po mom mišljenju najvažnije pitanje e, u ovoj tranzicijskoj fazi između SEFA 1 i SEFA 2 je da se simplificiraju administrativne procedure, jedan prozor ako i da se pripremi pomorska industrija za 2020. godinu. Moramo nastaviti sa digitalizacijom i moramo nastaviti sa e, e, odredbama za uvoz LNG-a tako da bi industrija mogla e, udovoljiti rokovima koji ističu 2025. godine. Također moramo osigurati dobro razinu adekvatnost i moramo integrirati pomorske E, e, ceste sa pomorskim putevima nakon 2040. godine. Kako bismo to mogli napraviti, mislim da će to koštati 5 milijardi e, eura. Dakle, dragi članovi, dajte nam oruđe, dajte nam alate i vjerujte, mi, mi ćemo posao obaviti. Još uvijek je pred nama puno posla, ali svi koordinatori su posvećeni rezultatima koje žele postići. Ja vam svima zahvaljujem na, na vašoj podršci u po prošlosti. Nadajmo se da će pomorski promet postati nevjesta, a ne više samo diveruša. Hvala, Brian. Možemo početi raspravu. Siguran sam da shvaćate da malo kasnimo. To je uobičajeno. Dakle, molim sve govornike da govore najviše 90 sekundi, jednu i pol minutu, inače nećemo završiti raspravu u trenutku kad e, povjernik Kontinger e, uđe, on želi ući, nemojte da čeka. Imamo pitanja. Gospodin Delgado, izvolite. Gospodin Delgado iz Španjolske, imate riječ. Gospodin Delgado, imate minutu i pol. Hvala vam. Da, mi se doista zalažemo za to da sredstva unutar CEFA budu povećana. 2014. su podržani projekti unutar prometne mreže. A što se tiče CEFA 2, smatramo da je predviđeno, da treba biti predviđeno dovoljno sredstava kako bi onda mogli djelovati na temelju procjene država članica koje je projekte potrebno financirati i vrlo je važno da postignemo sinergiju do 2030. 50 milijardi eura je uplanirano kako bi se do 2030. E, dovršila osnovna mreža, a Španjolskoj su naravno potrebna i dodatna sredstva. Naravno da priznajemo i rad Europske investicijske banke u Španjolskoj jer ona financira nekoliko projekata u Španjolskoj. Evo, odmah ću zaključiti. Dakle, također e, želimo provesti ovaj projekt autoceste mora i moramo u ovome području puno još ulagati. Puno hvala gospodine Delgado. A sada gospodin Enekas iz Danske, izvolite imate riječ. Molimo da govornik upali mikrofon. Okay. Øh, tak for det, her formand. Tak, kære... Øh. Hvala, gospodine predsjedavajući. Poštovani kolege, svi mi radimo na infrastrukturi i vidimo koliki je pritisak da dobijemo više ulaganja, da ulažemo u brža prometna sredstva i sve to je moguće u našim zemljama, ali Europska unija ovisi o prekograničnim ulaganjima, ali izazov sada leži u tome da jedna država preuzima dosta velika jamstva kada se radi o velikim investicijama i kao što vidimo stanovništvo je često skeptično. Dakle, postoje pravna, složena pravila, različiti e, ekološki propisi koji se razlikuju na nacionalnoj razini. Dakle, političari moraju pokazati veliku hrabrost i moraju unatoč kritici se upustiti u ovakve prekogranične projekte. U Danskoj imamo dobra iskustva s projektima i u kulturnom području, također i politici naseljavanja kada se radi o prekograničnim projektima, Europska unija ovisi o takvim projektima no oni nisu mogući bez sufinanciranja Europske unije. Dakle, ako želimo e, projekte sa smanjenom emisijom CO2, onda i Europska unija mora pružiti izravnu potporu državama članicama. Puno hvala. Hvala vam. A sada gospođa Ajala Sander ima riječ. Izvolite. Hvala gospođo predsjedavajuća. Samo sam htjela kratko nešto e, reći. Htjela sam se zahvaliti gospodinu Honolaju. On je uvijek tako veliki entuzijast i on to tako predstavlja kao da imamo puno više nego što imamo. Ali to doista cijenim. Naravno da je pri tome najvažnija učinkovitost. No, nadopunila bih još nekoliko stvari. Što se tiče CEFA 2, vrlo je važno da budemo pripremni da se pobrinemo za to da energetski e, sektor bude bolje usklađen sa nekim drugim sektorima. Mislim da ćemo sad u okviru CEFA 2 moći e, bolje djelovati, postići sinergiju, a ta sinergija će nam pak pružiti mogućnosti za e mobilnost, alternativnu mobilnost, alternativna goriva i tako dalje. Dakle, sve to su veliki izazovi koji nas čekaju i što se tiče same infrastrukture, punjenja električnih automobila. Tu također moramo još puno toga nadoknaditi. Zatim, gospodin Halala je također govorio o vojnoj mobilnosti koja je vrlo važna, zatim program Obzor 2020. Moramo iznaći načine kako bi postigli sinergiju, kako bi bili učinkovitiji nego što smo sada. Zatim, ono što smo čuli od gospodina Daneta, da veliki koridori, kao što to industrija često naglašava, da oni zahtijevaju projekte koji se neće orijentirati samo na uska grla, već koji će u nekim područjima doista stvoriti europsku dodanu vrijednost. Dakle, ne treba raditi samo na kapilarnoj mreži, nego treba puno šire razmišljati. A osim toga, vidjet ćemo hoćemo li mi kao Europski parlament moći pomoći Europskoj komisiji, jer kao što znamo vijeće uvijek reže sredstva. Hvala. A sada gospodin Kamareros imate riječ na minutu i pol Grčka, dakle izvolite. Hvala. Da, u potpunosti se slažem s ovim e, što je rekao gospodin Brian Simpson. Dakle, da je potrebno prije svega poraditi na financiranju, na boljem financiranju pomorskog prometa. Mi tu imamo jedan dosta dobar primjer, prije svega što se tiče teritorijalne kohezije. Dakle, ono što mi često činimo, Dakle, svakako nam treba obzor 2020. ali ponekad treba pogledati što vam je neposredno na raspolaganju. Navešću nekoliko primjera. Dakle, u Grčkoj imamo 6000 otoka, manjih i većih. I 2002, godine smo imali određene uvjete Dakle, dopremljen je jedan kontejner iz Kine i to košta 500 eura, a 1500 eura košta kontejner ako, je, ako se e, isporučuje na manji otok ili primjerice kabotaža. 2004. godine smo proveli odredbe o kabotaži naš cilj je bio bolja konkurentnost, sloboda kretanja robe, ali sve to je dovelo samo do monopola. I mislim da sada to nadoknadimo, trošimo i e, državna financijska sredstva, barem po pitanju kabotaže. Hvala sada gospodin Nikolić, izvolite. Thank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 nastavno na izlaganje moje kolegice, želim reći da izazove s kojima se sučavaju Srbija i druge zemlje Balkana će se povećati u narednom razdoblju, pone prije kada je riječ o transportnom prometnoj infrastrukturi i razdoblju nakon 2020. godine. E, potrebno je provoditi projekte i u narednom razdoblju s financiranjem bilo kroz europske fondove, instrument za povezivanje Europe, odnosno okvir za ulaganje u Zapadni Balkan. Dio sredstava dolazi iz proračuna Republike Srbije. Potrebno je pronaći model financiranja za projekte, ali dodatni izazov bit će i provedba privatnog, javno-privatnog partnerstva u provedbi projekata. E, implementacija, implementiranje projekata e, i proved i razvijanje TNT e, mreže i u ovom dijelu osjećaju suradnje sa susjednim zemljama i pružanju podrške projektima od prekogranične važanosti. Mjere za povezivanje Europe trebaju omogućiti bržu provedbu prioritetnih projekata i bolje nošenje s izazovima koji stoje pred nama. Hvala. Hvala. Sada gospodin Kramer na minutu i pol. Ja, dank. Hvala. Imam jedno jednu napomenu. Mi moramo učiti svojih pogrešaka. Prije 22 godine potpisan je ugovor o izgradnji tunela Gotthard i Njemačka i Italija su potpisale taj ugovor. Na talijanskoj i na njemačkoj strani još ništa nije realizirano. No, sada bi Italija trebala financirati i ovaj projekt Lyon-Torino. I iako još e, ne postoje nikakve odredbe o početku gradnje, dakle ne bismo, ali prvo trebali barem okončati jedan projekt, nego imati 27 drugih projekata idućih nekoliko godina. Dakle, koje ćemo zaključke povući iz ovoga? Vi ste rekli e, prekogranični element je toliko važan. Jest, ali što je sa 90 drugih manjih projekata koji još uvijek nisu dovršeni? Mi uvijek mislimo samo na one velike projekte čija izgradnja traje 30 do 40 godina bez učinka i koji ne nemaju nikakve implikacije na mobilnost, a time nećemo spriječiti klimatske promjene. Mi se moramo koncentrirati na male projekte. Naravno, oni nisu tako zanimljivi, ali naravno u konačnici moramo povezati Europu, zaštititi klimu i osigurati mobilnost. Mi možemo to učiniti, ali samo ako nećemo ponavljati pogreške iz prošlosti i stoga moramo se pametno ponašati, a ne razmišljati u velikim dimenzijama. Puno hvala gospodine Kramer, a sada gospodin Kosta Silva, izvolite. E hvala gospođo predsjedavajuća. Poštovane kolege i kolegice, dopustite da počnem s pitanjem. Što se treba dogoditi kada sve zemlje, e, članice i regije ravnomjerno napreduju? Ako ne, onda možemo samo slijediti logiku konkurentnosti, no tada ćemo izgubiti mogućnost ili propustiti mogućnost da se vi napredujemo i izgubit ćemo one najslabije na rubnim područjima. Dakle, u tom slučaju bismo se orijentirali samo prema najbogatijima i najbogatijim redima. Što nam je potrebno? Tehnologija, intermodalni sustavi, bilo da je riječ o željezničkom pomorskom prometu, potrebna nam je energetska učinkovitost. Sve je to vrlo pozitivno, vrlo pozitivno za ove infrastrukturne mjere. Potrebno su nam dodatna sredstva, ali također i kohezija. To je puno važnije. I tu je riječ o tendenciji koju evo ovdje imamo, a koja a koja potiče razvoj različitim brzinama i to nije dobro za Europu, to nije dobro za zemlje članice i stoga molim i apeliram da se programi i mjere odražavaju e, upravo ovaj duh e, kohezije. Hvala, gospodin Toma, izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. Mislim eh, da nam eh, treba više vremena za javljanje za riječ, jer ovo je vrlo važna vrlo važna tema, a vaša inicijativa i ovo saslušanje, ovaj panel su vrlo dobri. Ovdje govorimo o razdoblju nakon 2020. godine. Kako bismo bili konstruktivni, moramo uzeti u obzir i razlike koje postoje u infrastrukturi istoka i zapada Europe. Razdoblje nakon 2020. godine i strategije za to razdoblje trebaju se fokusirati na bolju infrastrukturu na istoku Europe. I mislim da bismo se trebali e, fokusirati na tri glavna aspekta. Moramo poticati proeuropski pristup za buduće zemlje članice, primjerice za Ukrajinu i Moldovu. Kao drugo, moramo Sajamčite ta područja izvan Europske unije se također razvijaju i kao treće moramo zajamčiti da ta područja imaju pristupa europskom tržištu kada je riječ o trgovinskim vezama ili pak investicijama. Gospodine Hololej, Htio bih da zapravo date jedan kratak sažetak strategije Europa nakon 2020. godine i to u e, pogledu onih dijelova koji se odnose na istočne zemlje te sjeveroistok Rumunjske. Poista pa tako pitanje za gospodina Daneta. Banka koju vi ovdje danas predstavljate, je li moguće da ista ta banka se uključi u e, e, financiranje dionice u Rumunjskoj koja je sastavni dio TNT-a. Van Kamp. Hvala gospođo predsjedateljice. Kao prvo, uistinu sam zadovoljan da danas su ovdje s nama i predstavnici nacionalnih parlamenta. To je e, uistinu vrlo dragocjeno za nas. Pitanje za gospodina Hololeja i također pitanje za gospodina daneta. Prvo pitanje za gospodina Hololeja. Vi ste rekli da 60% cefa u buduće će se kori mora koristiti za postizanje ciljeva zaštite e, klime kroz e, transportni sektor. To stoji u prijedlogu, no što time zaista mislite? Znači li to da ne smijemo više graditi ceste, da će u buduće sve biti zeleno? Još jedno pitanje za vas. Ne bismo li se trebali koncentrirati na e, onom E, na uistinu e, top financiranje, a ne samo na nekakve subvencije i e, slično. Dakle, možda bismo umjesto ovih poticaja trebali koristiti više instrumente zajmova. Potom, gospodin Danet je rekao da e, govorio ovdje o kamatnim stopama te da komercijalne banke mogu raditi sa puno nižim e, stopama. Što vi mislite o tome? Hvala, gospodin Karpis Dijas. Hvala, hvala gospođo predsjedateljice. Da, Ovdje postoji određena proturječnost kada je riječ o političkim opcijama i kada je riječ o prometnoj infrastrukturi. Riječ je o investicijama, o modernizaciji, ali s druge strane u Portugalu e, imamo iskustvo da javna ulaganja bivaju blokirana. Prije nekoliko mjeseci imali smo podatke u najnovim Eurostatovom izvješću e, gdje je stajalo podaci e, zapravo o cestovnom i željezničkom e, prometu. Također i za Portugal takve brojke imaju naravno povuk za sobom i određene e, sljedice Također isto tako se javna ulaganja uvijek kritiziraju, ali javni javna ulaganja su potrebna ako nemamo drugih kapaciteta. Kada govorimo o razdoblju eh, nakon 2020. godine, ne zapravo imamo još manje opcija i to dovodi do toga da nastaje neravnoteža, ali to ne smije dovesti e, do toga da e, se ugrozi budućnost i da se naša budućnost zanemari. Gospodin Pases, izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. Drage kolege, Možemo satima govoriti o tome kako su krasni tente projekti, ali ako nemamo novca za te projekte, oni su osuđeni na, prosto, na propast. U ovom kontekstu bih želio reći da je prijedlog komisije za CEF i kohezijske facilitete nakon 2020. jednostavno nisu dovoljne i ne odgovaraju potrebama <clears throat> Litva, Litve i drugih kohezijskih država. 70% nije dovoljno mi inzistiramo da to bude 85%, barem na toj razini, kako bismo e, učinili ove projekte uspješnima. Drugo, e, Baltički projekt e, željeznice bi trebao povezati glavne gradove tri Baltičke zemlje, Finske i Poljske, ali nekako na vrlo čudno. Komisija se složila da to financira e, sa 80% u dva glavna grada Taljina i Rige, a odbija financirati Vilnius i kaže da je Vilnius može dobiti samo 70% u, najmanju, u najbolju ruku. Mi se s tim ne slažemo. Ako CEF ne pre, e, prepoznaje o, povezanost e, Vilnusa, e, cijeli projekt dolazi u pitanje. Dakle, gospodin Hololajč, želim čuti od vas što mislite o tome. Zatim, Fond za e, vojnu mobilnost je vrlo važan za našu e, regiju, ali e, predloženo sufinanciranje od 30 do 50% nije također dovoljno za kohezijske zemlje. E, minimum sufinanciranja bi trebao biti usklađen sa ukupnim financiranjem od 70% ili 80% za prekogranične projekte. Drage kolege, gospodine Hollaj, čak i komisija misli da je e, e, koridor Baltik vrlo važan za Europu, mora se za njega pobrinuti i treba sačuvati kontinuitet. Hvala na intervenciji koju smo čuli. E, gospodin Pišović, imate riječ. Gospođo predsjedateljice, vratit ću se na pitanje koje je vrlo ključno i cijeli sastanak se rad e, tome Frankfurt Alin e, projekt nije nešto što podržava Europska unija, već je to vrlo važno za Europsku uniju, za razmjenu između istoka i zapada, sjevera i juka i važan je za okoliš. Moramo podsjetiti da zagađenje ne poznaje granice i da sve što utrošimo e, danas e, će zapravo biti dobro za budućnost. E, francuski senator je rekao da žele provesti taj projekt dobro, žele da e, do e, San u Suza Italiji bude u skladu sa francusko-talijanskim sporazumom. Ali sada dolazim do prilaznih cesta, to je pitanje francusko-francusko, a time se bavi odbor za infrastrukturne smjernice u Francuskoj i Želimo to potpuno prilagoditi trenutnoj infrastrukturi. Kada govorimo o evaluaciji od strane Europskog parlamenta i vijeća kažu da je to uspjeh u smislu podržavanja TNT projekta. U tom kontekstu podržavam ideju da komisija želi podržati projekte e, niskoga, e, e, odnosno dekarbonizacije i da se koriste alternativna gorova ili da se cestovni promjen pro promet zamjenjuje željezničkim e, prometom e, treba subvencije koristiti učinkovito i moramo se pobrinuti da ono što vidimo u Europi je e, smanjenje kreditnih sredstava za ovakve aktivnosti. Moramo imati što više infrastrukture što je moguće i što više resursa što je moguće kako bi ti projekti napredovali. Gospodin Macron je rekao da je važno da imamo zajednički projekt tako da možemo Europom putovati jednostavno. Hvala. Gospodin Sos izvolite imate riječi. Ja ću ponoviti neke riječi kolege iz Litve i e, vrlo ću e, kratko komentirati financiranje transportne infrastrukture. Europski budžet koji se fokusira na povezivosti i povezivanju Europe omogućava da se fokusira na dodatoj e, vrijednosti proračuna Europske unije kroz investicije e, obzirom na budžet za prekogranični e, promet ima smisla da Europska unija podrži implementaciju ovih projekta resursi za povezanost Europe su se pokazali korisnim za e, projekte ORP koje se inače ne bi mogli e, provesti u djelo. Ja sam zadovoljan što, sa predlogom komisije, a, odnosno da CEF može se nastaviti u sljedećem programskom e, razdoblju. Sa novim kohezijskim fondom i zapravo transferom tog fonda imat ćemo kofinanciranje putem SEFA, a to je dobra vrsta financiranja za kohezijske zemlje. Novi elementi kao što je E, dodjeljivanje sredstava na temelju konkurentnosti i podrška vojnom e, mobilnosti su dobrodošli. Vrlo je važno da projekti koji se razvijaju u okviru e, trenutnog srednjoročnog proračunskog perioda se mogu završiti u to vrijeme. Što se tiče Baltičke regije i Baltičke željeznice koja će ići kroz Estoniju, Latviju i Litvu i povezivati samo Poljsku i Finsku, već će stvoriti i nove e, gospodarske e, šanse i time doprinijeti povećane vrijednosti. I zato moramo nastaviti s ovim projektom i moramo mu nastaviti pružiti podršku. Hvala. E, Hvala. Ja zapravo sam stavila imena listu govornika. Gospodin Pišu, ja se slažem sa ovim što ste radili. To se ne radi samo o te, ali tu imamo i pravi problem koji poznaju sve države članice, a to je pitanje zagađenja E, nismo došli do 2026. i kraja tunela. Ne bavimo se još pitanjem e, zagaženja, ali što raditi od sada do tada? I e, kakve su alternative? Moramo se početi baviti zagađivanjem zbog javnog zdravlja. Željela bih reći da danas moramo imati pravilnu skalu mobilnosti u CEF-u. Vrlo je to važno napraviti tako da dobijemo pravilnu mrežu i veze preko granica između svih naših regija. CEF mora imati e, djelotvorno e, oruđe da bi funkcionirali, također ne smijemo zaboraviti strukturne fonde i e, kohezijske fondove, fondove za razvoj regija koje se također mogu koristiti i igraju vrlo važnu ulogu za mobilnost u regijama. Druga stvar koju želim spomenuti je da moramo imati kombinirani pristup u smislu financiranja, takozvano blendiranje, ali pripazite, blendiranje ne smije, ne smijemo zaboraviti radi blendiranje da moramo imati učinkoviti proračun s kojim ćemo jedino napredovati i mogu se kombinirati sve te e, e, kutije sa u našem proračunu, ali ja se s tim ne slažem E, dali smo određen e, broj mehanizama kako bismo e, ih ugradili u Junkerov plan i oni su dobili financiranje. Kad pogledamo Junkerov plan i ako pogledamo količinu koja ide u transportne projekte, to je samo 9 po 9%. To jednostavno nije dovoljno za sljedeći programske razdoblje. Želim za međupovezanost i transportne projekte bude dostupno više želimo da to bude 20 ili 30 ili čak 40% da uđe u transportne projekte, a ne 9. E, I završit ću sa konačnim komentarom. Sada govorim previše, predugo, prema tome zaustavit ću se ovdje. E, dobili smo puno pitanja. Imate dva, dvije minute za odgovor. Izvolite. Oprostite, to je tako. Počinjemo sa gospodinom Molojom. Izvolite. Hvala lijepo gospođo predsjedateljice. Hvala vam na brojnim pitanjima. Ja mislim da bih mogao odgovarati barem pola sata prema tome jako je teško odgovoriti u dvije minute. No, kako bilo da bilo, vrlo važno je rečeno sinergija. To je ono što sam i ja naglasio, jer kad govorimo o transportnim projektima moramo to staviti u veliku sliku, u na, e, jer transportni projekti e, su u jednoj projekti digitalne infrastrukture. Kad govorimo o dekarbonizaciji, dekarbonizacija i digitalizacija su klju, dva ključna elementa e, transportne politike Evropske unije, ko, unije koje svi preklanjamo, što znači da naše financijske mogućnosti moraju podržavati te prioritete. E, također postavljamo pitanje o 60% ili do, do 60% takozvanih e, podrške za e, okoliš. E, bilo bi to dobro da je tako, ali to znači da e, podupiremo infrastrukturne projekte koji daju najveću vrijednost dekarbonizacije. To je vrlo važan sektor. E, transport je vrlo važan za e, e, zaštitu okoliša. Dakle, mi podržavamo sve projekte koje se tiču čistijeg transporta. Što se tiče sinergije, to se isto čini kad se radi o alternativnim gorivima, jer mi podržavamo infrastrukturu za takva postrojenja, odnosno za takva goriva. Pokušavamo kombinirati pametnu mobilnost sa infrastrukturom strukturnim investicijama. Ne možemo misliti kao prije, na stari način, moramo misliti na novi način. To su stvari koje pokušamo po, um, postiži, i sinergije. Također želim reći da naravno mali projekti također postoje, ali moramo vidjeti koji su to krediti, odnosno koja financiranja koja se mogu na njih primijeniti. Imamo fondove za evropske regionalne razvoj, obzor Evropa, Evropa i kao što ste rekli, ja se slažem da možemo imati više e, transportnih e, e, projekta FSO, ali zašto ih nemamo? Zato što transport koristi zapravo neke, neka sredstva moramo biti proaktivni za blending, moramo uključiti privatni sektor, moramo više dobiti od banaka. Spremaju se velike promjene i ono što bi ja također rekao, rekli da bi ćemo eh, tek tada moći postići te razine, a dalje vršiti pritisak. Nemojte zaboraviti da imamo manje novaca u proračunu nego prije. Komisija je napravila jako dobar posao sa svojim prijedlogom koji se eh, bavi budućnošću, ali to je prijedlog u kojem je jako puno solidarnosti. Kad kažem solidarnost, ne mislim samo solidarno sa onima koji e, primaju neto e, e, sredstva, već oni koji ih u neto obliku plaćaju. Imamo više od 30% više u ovom proračunskom razdoblju nego prije i to pokazuje da je Europa prepoznala da to dodaje vrijednosti. mi smo se tu e, rastegnuli do maksimuma i dakle moramo se i prilagođavati. Cijeli proračun sada izgleda e, drugačije e, u smislu sufinanciranja iz kohezijonskih fondova. i moramo imati iste stope e, sufinanciranja u svim instrumentima financiranja Prekogranični projekti e, su jako uspješni i zato imamo veću stopu e, njihovog sufinanciranja iz kohezijskih e, fondova 85% ili prekogranične stope iz općeg SF fonda. Mi se fokusiramo na prekogranične projekte. Također zadnje pitanje na koje ću odgovoriti ticalo se E, Rail Baltic projekta. Rail Baltic je konkurentan projekt, e, prekogranični projekt koji obuhvaća pet zemalja i sigurno će se nastaviti uz puno financiranje iz e, programa za povezanje Europe. To ne, se nije uopće u pitanju, ali treba E, projekt nastaviti e, se razvijati. Što se tiče Vilniusa, to je jako dugo rasprava, neću ići u detalje, ali ako kako se e, koriste novac poreznih obveznika, moramo vidjeti što je najoptimalnije. S tim su se složile tri zemlje, ali možemo se koristiti i drugim fondovima ako želimo pokrenuti stvari sa mrtve točke. Hvala vam puno. Jako ste prekoračili vrijeme. Ali opraštam vas, jer ste to vi. Gospodin Simpson, imate riječ. Nije bilo puno pitanja za mene, pa ću onda e, smatrati da su svi u jako skloni e, autocestama mora. I, e, ali grčki kolega je rekao nešto što je vrlo važno, a to su periferne regije. Jer periferne regije nisu uključene u u ovaj projekt i to je problem. Problem je za mene sa e, pomorskom odnosno brodarstvom. Ja spominjem periferne regije, grčke otoke, o Kanarske otoke i tako dalje, recimo Majorka i Bita u Španjolskoj sa Brexitom i otok Irska je sada periferna regija. Moramo se na neki način pozabaviti time kako ih možemo e, uključiti u mrežu tente. Kolega iz Finske je spomenuo na zadnjem panelu E, zamrznuto Balk, e, Baltičko more. E, da, mi zapravo potpomažemo nabavu i rad ledolomaca i jako je teško nagovoriti ministra transporta Cipra da su nam potrebni ledolomci. Na kraju smo uspjeli, ali teško. Ali zaista je vrlo važno da na Baltiku plovidba ne bude prekinuta, dakle plovidba na sjeveru je nešto o čemu ozbiljno razmišljamo. Vi, e, vi iz e, parlamenta sve što se odlučuje, odlučuje e, odlučuju vaše vlade. Vi iz nacionalnih parlamenta imate ulogu u lobiranju vaših vlada za ono što želite, a lobiranje vlada E, također znači e, i više novaca od vlada za e, autoceste mora. Tako da mi možete reći dobili smo više novaca. Morate reći kad se vratite u svoje zemlje da ne odustanete od onoga što radite ovdje. Molim vas podržite komisiju u njenim bitkama sa vijećem za proračun i molim vas, molim vas, molim vas vratite se vašim vladama i podržite autoceste mora i sve koridore, ne samo moj. Hvala e, gospodine Simpson. Podrška komisiji je jedna stvar, treba podržati i parlament, jer pregovor između parlamenta i vijeća su važni. To ste mislili, gospodin Simpson, zar ne? Da. Dobro. Idemo dalje. Gospodin Donet, imate riječ. Samo nekoliko pitanja koje se tiču banke. Gospodin Kramer, mali projekti. Da, banku zanimaju mali projekti. Imamo proizvode koje su agregati, agregiraju male projekte u velike projekte. To je naročito za cestovnu e, sigurnost, recimo, e, se može primijeniti. Gospodin Toma iz Rumunjske E, da li dobili smo od država članica e, e, zahtjeve za financiranje i kad dobijemo takve zahtjeve uzet ćemo u obzir tehničke kriterije, molim vas podnesite molbu, podnesite zahtjev gospodin Van der Kamp što se tiče kamatne stope. Erben ih ne ispostavlja, mi moramo se prilagoditi međunarodnom financijskom tržištu, mi imamo troškove financiranja, naš poslovni model je triple A za financijske institucije, dakle možemo se zadužiti jeftino, a korisno i koriste toga pre, prenosimo na naše e, e, zajmoprimce jer smo javna institucija. Većina naših klijenata mi ovoga zapravo dajemo dugoročne kredite kao i mnoge druge banke. I konačno gospođo predsjednice što se tiče Junkerovog plana namjera je bila stimulirati privatni sektor i investicije u gospodarstvu zbog strukture transportnog sektora puno investicija zapravo otpada na javni sektor. Ako želimo veći udio instrumenta Jungerovog tipa za javni sektor, moramo strukturirati naše projekte e, tako da možemo e, ih bolje financirati. Hvala. Puno hvala. Molim vas zaplješćite za naše izlagatelje. Hvala što ste si uzeli vremena da odgovorite na pitanja. Nadam se da ćemo se skoro ponovno susresti jer ova rasprava o proračuna je tek započela. A sada nam dolazi gospodin Oettinger. Molim vas da dođete ovdje za govornicu. Fine. Monsieur Tinger, bonsoir, bienvenue dans notre... Gospodine dobro došli. Dobro došli na sastanak našeg odbora. Pozvali smo vas, evo, kako bismo ovdje mogli održati e, kratki panel, postaviti pitanja, dobiti odgovore. I mm, mi smo evo, odlučili se pomno pratiti e, razvoj proračuna ponajprije kada je riječ o višegodišnjem financijskom okviru. Riječ je i o naravno povezivanju globalnih prometnih mreža, a važno je isto tako naglasiti da je riječ o prometu niskih emisija, da je riječ o dovršetku e, prometnih mreža Um, koji se na, u uh, rubnim područjima, autoceste, mora, interoperabilnost, uh, uspostavlja provedba sustava ERTMS. Dakle, nismo ovdje govorili, odnosno nismo puno govorili o jedinstvenom uh, europskom nebu, ali govorili smo jako puno o digitalizaciji, ulaganjima u digitalizaciju. Gospodine Oettingeru, evo, želimo sada čuti koje vizije vi imate, koje, što je vaša vizija, kako ćemo postići e, naše vizije, koje se sve stoji na raspolaganju nakon 2020. godine. Znamo da pregovori nisu baš najjednostavniji sa zemljama članicama. Poštovane gospođe predsjedateljice, poštovane dame i gospodo, predstavnici nacionalnih parlamenta i zastupnici iz Europskog parlamenta dame i Ova konferencija e, je održava se u pravom trenutku, u trenutku kada počinjemo govoriti o financijskom okviru i instrumentima za predstojeće desetljeće. Europa je bila i jest kontinent slobode kretanja. Sjećam se da nakon što je Njemačka izgubila drugi svjetski rat, na Rajne su sve e, mostovi bili e, porušeni. E, u Strasburgu su vlakovi neizmjenično vozili. A danas između Njemačke i Poljske na rijeci hladnog rata sada imamo pulsirajuću žilu prometa, mostove, izgrađene su gradovi, imamo zemlje koje su članice Europske unije. I stoga izgradnja održive infrastrukture poprima poseban značaj. Riječ je o cestama, o željezničkim prugama, o pomorskim, e, e, pomorskim e, putevima, digitalnoj i energetskoj infrastrukturi. Mi želimo predvidjeti programe u kojima je Europa dobiva dodatnu vrijednost gdje se dodatno koordinira. Financiranje projekata mora biti moguće bolje nego kada bi se programi financirali i provodili u svakoj od 27 zemalja članica pojedinačno. Jedinstveno tržište je sloboda kretanja građana Europske unije, sloboda kretanja robe i dobara. Mi živimo kao proizvođači i potrošači na cjelokupnom unutarnjem tržištu Europske unije Ehm, tu je voće, povrće, e, napeci, ehm, bilo da je riječ o e, odjeći ili drugim potrebštinama. Sve je to roba koju možemo kupovati na cijelokupnom tržištu, e, na unutarnjem tržištu Europske unije. Pitanje je kako optimirati promet, kako iskoristiti sinergije, kako povezati posao Um, slobodno vrijeme, stanovanje, kako to koordinirati, um, povezati. Ja bih eh, rekao da e, ljudi žele i nadalje imati tu slobodu, da se slobodno kreću, da idu tamo gdje im se sviđa i da kupuju ono što žele kupiti. Stoga potreba za e, prometnom infrastrukturom se neće smanjiti, ali održavanje, izgradnja e, novih dionica, to je ono što će postati ključni element E, transeuropske prometne mreže, promet ljudi i e, roba i dobara, to je koncept koji je vrlo pametan. E, mi imamo osnovnu mrežu TNT-a koju trebamo dovršiti do 2030. godine, te sveobuhvatnu mrežu TNT-a koja treba biti dovršena do 2050. godine. S našim višegodišnjim financijskim okvirom mi smo dali prijedloge na koje način se može razviti osnovna mreža u narednih deset godina. Imamo tu iskustva proteklih godina, bilo da je riječ o stopama sufinanciranja, koordiniranju na europskoj razini. Sve strateške mreže imaju svoje koordinatore. Dakle, koordinatore koji e, ovdje povezuju regije i susjedne zemlje. Prije više od 20 godina se duž industrijske osovine Rotterdam, Amsterdam, Rajna, Basel, Alpe, Švicarska, pa sve do um, i, i dalje. Dakle, sve to planirano, planirano i e, tamo u zemlji koja je moja domovina, zemlja koja je moja domovina nije uspjela na vrijeme dobiti, e, dobiti e, dozvolu za izgradnju potrebne infrastrukture. Tko je uspio? Švicarska. Švicarska koja je dala svoj doprinos za izgradnju dela Gotthard, ali tko nije uspio? Njemačka. U Italiji danas neću ništa reći. To znači da je odlučujući element u svemu ovo koordiniranje samog plana, planiranje, koordinirati postupak odobravanja kako bi se istovremeno mogla izgraditi i staviti u promet nova infrastruktura. Stoga, europska koordinacija povezivanje tijela koje su nadležne za planiranje i europsko sufinanciranje. Mi smo predvidjeli da instrument za povezivanje Europe u narednih 10 godina unatoč onoj rupi zbog Brexita neće biti srezan. Prijedlog komisije sadrži vrlo dobru financijsku omotnicu za e, instrument za povezivanje Eh, Europe, eh, kako u segmentu prometa, tako i u segmentu digitalne energetske infrastrukture i ostalih segmenata. Mogu vam samo reći da vladama u Europi je vrlo važna prekogranična infrastruktura. Jedan od primjera je Rail Baltica od Finske eh, do Estonije, Latvije, Litve, Poljske. Eh, tu infrastruktura nije na, na onoj razini koja bi bila zadovoljavajuća za ljude koji tamo žive. Rail Baltica, plinovode, odvajanje od e, e, ruske opskrbe energijom, sve su to strateški ciljevi koje treba ostvariti u narednih deset godina, a ne bilo kada u budućnosti, odnosno nikada. E, ili povezivanje sjevera Njemačke i Danske, ili pak tunel Brenner, povezivanje Tirola e, s Austrijom indirektno i s Njemačkom. I stoga imamo projekte, projekte koje smo utvrdili u većini slučajeva, e, projekte koji su usklađeni sa zemljama članicama. Sada je riječ o sufinanciranju e, iz proračuna Europske unije to e, je ono što e, jest dodatna europska vrijednost. Uz e, instrument za povezivanje Europe ponovno predlažemo da se iz kohezijskih programa također jedan dio ovoga financira. Riječ je o 27 zemalja članica Europske unije, ali riječ je i o puno više promet na cesti i na željezničkim prugama je poneprije kontinentalni promet. Stoga Švicarska i Zapadni Balkan su u fokusu. Imajući na umu buduće članstvo u Europskoj uniji i Crne Gore i Srbije, Makedonije, Albanije, Kosova, Bosne i Hercegovine, imajući to na umu, već sada bismo trebali raditi na izgradnji infrastrukture kako bismo već sada pripremili za integraciju na unutarnje tržište, e, slobodu kretanja i tako dalje. A sinergije između Austrije, Grčke, Bugarske, Slovenije, Hrvatske te budućih kandidata za članstvo u Europskoj uniji treba uspostaviti. Treba uspostaviti sinergije, iskoristiti sinergije koje tu postoje, izgraditi prometne mreže kako bi sve to, um, se kako bi se e, spriječila rascjepkanost, prostorna rascjepkanost i uspostavila prostorna integracija. Isto tako riječ je i o digitalizaciji, da o upravljanju prometom, o e, autonomnom prometu, o kamionima koji voze u, autonomno u konvoju. Riječ je i zapravo i o dodjeli frekvencija, riječ je o 5G mreži, o modernoj e, digitalnoj komunikacijskoj mreži pete generacije. E, kad je riječ o teme temama, mi tu ne smijemo imati Europu koja je fragmentirana na 27 dijelova, nego moramo imati jednu europsku koordinaciju te također povezanost sa Švicarskom, povezanost sa Zapadnim balkonom, ali ne smije niti, niti eh, Rusiju i promet iz Rusije kroz Njemačku to Rotterdama ili iz Rotterdama sve do Kijeva. dakle, kroz instrumente za povezivanje Europe, kroz instrument Invest EU, kohezijske fondove, eh, te također TNT projekte. Mi smo eh, uspost, dakle mislim da imamo pregled eh, onoga što treba odraditi u narednih deset godina. I na kraju još dvije misli. Trebali bismo imati na umu razvoj infrastrukture koji ne smijemo prepustiti partnerima iz Kine. Ehm, evo, eh, put eh, svile, samo da napomenem. Naša ključna infrastruktura, nju ne smijemo prodati. Ne smijemo ehm, zbog proračunskih manjaka infrastrukturu, energetsku infrastrukturu ili ceste niti luke prodavati e, stranc, e, drugima izvan Europske unije. Riječ je o mobilnosti, riječ je o suverenitetu, neovisnosti, riječ je o donošenju odluka ovdje u ovom domu i na europskoj razini. E, stoga ja mislim da konferencije, primjerice 16 plus 1, nečem što je vrlo opasno. Mi ne smijemo se ovdje igrati E, takve igrice. To neka rade druge, ali ne mi. I još nešto. Ako ovdje uzmemo Rail Baltica, i ako sada hoćemo iz ove pripremne faze krenuti u raspisivanje, onda moramo imati jasan pregled nad financiranjem narednih e, godina. Stoga e, želim zamoliti sve vas ovdje u ovom visokom domu da podržite moje ambicije e, u pogledu višegodišnjeg financijskog okvira za sljedeće razdoblje i da se odluka o narednom financijskom višegodišnjem financijskom okviru donese prije izbora, da bismo imali sigurnost već prije, a ne tek e, nakon izbora 2020. kako bismo e, već sada imali osigurana sredstva, kako bismo mogli krenuti u razpisivanje jer u protivnom ništa od toga neće biti moguće i samo ćemo izgubiti vrijeme. Strateška infrastruktura, to je jedan od najboljih primjera gdje pitanje e, gdje donošenje odluke o tome prije izbora donosi jasnu prednost, a odgađanje na kasnije predstavlja veliku, e, e, je vrlo nepogodna, ima negativne posljedice za Europu, slobodu kretanja i promet roba i dobara. Mislim da trebamo kontrolirati vanjske granice, ako ću se osvrnuti na vrlo aktualne teme, ali da bismo znali tko ulazi u Europu, ali unutarnje granice moraju biti slobodne. Ako ćemo sada uspostavljati nacionalne, regionalne e, kontrole e, na e, unutarnjim granicama, tada ne omogućavamo slobodno kretanje slobodan promet jer provodimo kontrole. I tu sam vrlo zabrinut, tu sam vrlo zabrinut kada je riječ o raspravama e, koje se evo, vode i u Njemačkoj, u Bavarskoj, u Austriji, ali i u drugim dijelovima Europe. Još iz svoje mladosti znam e, da e, koliko dugo su me kontrolirali na granici sa Francuskom Danas e, više ne. Dakle, na unutar, unutar Europske unije ne treba nam kontrole, trebamo slobodu kretanje, trebamo e, slobodu prometa. Mislim da je to učinkovitije, troškovno učinkovitije i da to pridonosi boljoj kvaliteti e, življenja. Hvala vam lijepa. Hvala gospodine povjereniče. Da, uistinu je veliko zadovoljstvo čuti da je proračun ponajprije da se proračun neće kratiti, a da isto tako neće se kratiti niti instrument za povezivanje Europe. No imamo mi pitanja za vas koje ćemo vam sada postaviti. Kao, mm, dakle, prvo pitanje, dakle, gospodin Trent, imate riječ. Jedna minuta. Gospodin Fren, jedna minuta. Hvala. E, zahvaljujemo gospođi predsjedateljice koja je ovo uistinu odlično e, organizirala i sada imamo mogućnost da postavimo pitanje. Gospodine povjereniče, hvala na ovom zanimljivom izlaganju, hvala također na ovom povijesnom pregledu te i ovim velikim vizijama za budućnost. Ja kao danas vrlo sam sretan kada čujem zapravo što ovdje kažete da moramo e, se držati zajedno, da ne smijemo svoju infrastrukturu rasprodavati. I ovdje smo se evo danas nas okupili i moramo postaviti težišta za europsku infrastrukturu. To je, to je odlu, nešto što je od, od velike važnosti. Čuli smo i što je prethodno rečeno i Brian Simpson je ko upravo govorio o tome da nacionalne države treba preuzeti odgovornost, ali evo, postavit ću pitanje o nečemu o čemu danas više nismo toliko govorili. Pretpostavka da se nešto pokrene, da dobijemo sredstva iz europskih e, proračuna jest da i sami nešto pokrenemo e, kod kuće u svojoj zemlji. Naravno, postoji proračunska disciplina i u Europskom parlamentu, naravno postoje tu dogovori, ali ako imamo projekte, onda moramo poticati projekte jer tako ćemo biti bolji, mobilniji, ćemo zaštiti za okoliša, um, doći do otvaranja novih radnih mjesta. Na taj način možemo potaknuti nešto što će dovesti do novih promjena i e, što će e, nam pomoći da ne poklevnemo pred konkurencijom iz Kine. Možda se vi možete više osvrnuti upravo na to. To je vrlo zanimljivo pitanje. Hvala. Hvala. Točno jedna minuta. Marinešku jedna minuta. Hvala, gospođo predsjedateljica. Hvala e, na vašem trudu. Znam da ste u vrlo nezahvalnom položaju jer morate uvjeriti sve zemlječajce da daju malo više novca ali sada reći da je CEF dobio dosta veliko državni proračun, mislim da je to ipak malo previše. 2011. godine prijedloga komisije je bio 50 milijardi eura, dakle konstantno, možemo više ili manje, sad imamo tek 42 milijarde. E, dakle, za sedam godina imamo, došlo je do smanjenja proračuna. U to, vrijeme, dakle, došlo je smanjenje proračuna, a najviše se proračun smanjio za proračun, upravo za e, segment prometa. Sada imamo 42 e, milijarde eura. E, dobro, to je više nego u prethodnom razdoblju, ali to nije dovoljno imajući na umu sve ono što trebamo ulagati u infrastrukturu. Stoga, evo, vrlo kratko jedno pitanje, 6,5 milijardi, a to je zapravo on ukoliko koliko imamo zato što je stvarno povećanje proračuna kroz e, vojnu e, mobilnost, međutim tu nemamo zapravo nikakve jasne pravila. Očekujete li da mi e, ovdje pripremimo pravila? Što to znači? Da su to sredstva koja su samo za vojnu mobilnost ili pak kako se mogu koristiti zapravo prijedlog, kako ga potrošiti, a potom općenito, dakle u svim horizontalnim propisima eh, vi propišete, odnosno komisija propiše, eh, eh, predlaže provedbene, a ne delegirane akte, te je tu cijeli niz dodatnih komentara na osnovnu temeljnu uredbu, što to znači da komisija može raditi što hoće bez parlamenta. to će biti, dakle, ako će to je doista tako, onda će se ovaj dosje teško zatvoriti prije, e, prije izbora. Hvala, gospodin Kamatero. Hvala. Hvala, gospodine povjereniče. Dakle, što je predviđeno u proračunu za suzbijanje, odnosno za nošenje s problemom migracija? Je li to zaista ovako kako je tu? Ima, je li to nekakva tajna ili zapravo što je tu predviđeno? Hvala, gospođo Majsner, izvolite. Hvala, gospodine Tengerovo, je uistinu bio vrlo vatren govor europejca. Tri pitanja. Kažete, nema kraćenja u CEF-u. Jeste li sigurni da će to podržati i zemlje članice? Komisija i parlament su se zadnji put e, složile, ali su zemlje članice smanjale. Potom rekli ste novac za ceste, željeznicu i digitalizaciju. A što je sa unutarnjim e, plovnim putevima? Potom EIB, e predsjednik je ovdje, kako je mogućnost njihovog uključivanja u financiranje projekata. Hvala. Hvala, gospođo Majstor, gospodin Kramer. Hvala, hvala na ovom izlaganju. Dakle, ora, ne, nije to bila granica u hladnom ratu, ali neovisno o tome, e, mislim da moramo preko granične projekte. E, Trebamo zapravo europske projekte. E, imamo divne elektrificirane projekte, dionice i na poljskoj strani, ali ne nužno i na ne i na njemačkoj a onda s obzirom <laughs> da je mm, voz vozio presporo, ta dionica je uopće za, 11 e, dionica je uopće zatvorena. Što što kažete, kako, kako zatvoriti tu rupu infrastrukture od 50 km koja košta možda 100 milijuna eura, ne više, što zapravo nije ništa u odnosu na druge projekte. Eh, dakle, imamo tu i druge eh, projekte, eh, druge rupe. Inicirali smo One Stop Shop u okviru četvrtog željezničkog paketa. Tu smo uložili puno toga, ali čemu sve to služi? i na kraju podržavam vašu inicijativu da se proračun zaključi prije izbora. Hvala. Hvala. Gospođa Lasenta, jedna minuta. Puno hvala gospođo predsjedavajuća, dobrodošli gospodine povjereniče. Koje mogućnosti vidite kada je riječ o inovacijama? Ambicije su vrlo visoke, prije svega što se tiče europske infrastrukture, pa me zanima koje su mogućnosti po pitanju nekakvo, uvođenja nekakvog zlatnog pravila za sufinanciranje kako ne bismo previše opteretili proračune država članica. Zatim, druga stvar. Da li države članice, kako bi države članice mogle pridonijeti kada je riječ o reviziji europskog semestra i o obvezama prilagodbe europske infrastrukture. Dakle, kako ćemo, tako reći, prisiliti države članice da e, napišu domaću zadaću? Dakle, jedno su e, obveze na nacionalnoj razini, a druge na europskoj. A sada gospođa De Monte, izvolite. Hvala gospođo predsjedavajuća, dobrodošli povjereniče. Ja bih e, rekla nešto o Balkanu. Vi ste rekli koliki je značaj kombinacije financijskih sredstava. Naravno, potrebno je integrirati ovu regiju, ali osvrnula bih se na kineska ulaganja. Da li je Europska komisija upoznata sa stanjem stvari? Dakle, kolike su te investicije na Balkanu od strane Kine i da li su to doista prava ulaganja? Mislim da ovdje na saslušanju govorimo o prometnoj infrastrukturi, ali naš odbor se bavi temom turizma i tu postoji jedna rezolucija o značaju turizma, pa možda se ovdje pokušavaju progurati neke druge stvari. Kako vi to vidite? Puno hvala. Dakle, postavljena su dva vrlo važna pitanja. Jeste li već sada pri e, tome da intervenirate ako smatrate da je određeni proračun premalen s obzirom na izazove koji slijede, da li ste već e, u konzultacijama sa državama članicama, kakva je situacija po pitanju država članica, sigurno neke žele više pridonijeti, neke manje uplaćivati, dakle postoji tu različit e, odnos moći i osim toga, postoje izazovi koje ne možemo ignorirati, primjerice utjecaj klimatskih promjena, e, to se sad vrlo brzo odvija, zatim digitalna revolucija, digitalno doba će i kako revolucionirati prometni sektor, imat ćemo e, samovozeća autonomna vozila i E, slijedi nam e, digitalno doba svakako. Dakle, gospodine Oettinger, imate 8 minuta da odgovorite na pitanja, jer nas napuštaju prevoditelji u 18.30. Moj zadatak je prije svega taj da izradim proračunski prijedlog koji je dovoljno ambiciozan, ali i realističan. A kada sada odem na odbor za poljoprivredu, onda će mi svi reći ne trebaju nam rezovi, treba nam više sredstava. Ili ako odem na odbor za istraživanje, svi će reći udvostručite sredstva. A na odboru za socijalna pitanja bih čuo sigurno čitav niz ideja, a isto tako i na odboru za obrazovanje. A onda kada odem u vijeće sa svime time, onda će neke države članice jednostavno reći mi želimo e, imati gornju granicu od 1%. Dakle, to je otprilike kvadratura ovog kruga, odnosno to je doseg. I sada vidimo da ovo što predlaže Europska komisija neće nikoga u potpunosti usrećiti. Jer ali to je možda i dobro, ali smo time pogodili sredinu i nitko ne može reći da je naš prijedlog nepravedan. On je možda manjkavi zato što uz ograničene prihode mi pokušavamo napraviti najbolje što možemo. I nadam se da ćemo uz dobre argumente moći pomaknuti gornju granicu malo više od 1,0. Ja sam primjerice predložio 1,3%. I vi ovdje u odboru za promet imate dobre argumente, to stoji. Europski proračun nije dovoljan za financiranje infrastrukture. Dakle, lokalna cesta nije nešto što ćemo financirati iz CEFA ili kohezijskih fondova. Dakle, to je prije svega regionalni zadatak ili elektrifikacija e, željezničkih e, pruga koje se nalaze unutar nacionalnih granica je također nacionalno pitanje. To može učiniti željezničko poduzeće ili to može učiniti nacionalna vlada. Dakle, po mnogim pitanjima mm, su e, lokalni predstavnici bolje upoznati s time što je prihvatljivo. Ne možemo mi u Strasburu određivati sve prometne projekte, Jel to također krši načelo subsidijarnosti. Dakle, europski semestar, ovo što ste spomenuli, mislim da je to dobra ideja. Dakle, ako želimo ojačati državu članicu, ako želimo ulagati u radna mjesta, onda osim porezne politike i kvalitetu visokoškolskog obrazovanja infrastruktura igra vrlo važnu ulogu. Naravno, tu je i tržište rada. I stoga mogu si zamisliti da ćemo e, što se tiče preporuka po državama članicama sada uzimati u obzir i preporuke za prometnu infrastrukturu kako bi onda država članica zajedno s nama te infrastrukturne prijedloge onda i sufinancirala. Zatim postavljeno je pitanje operativnog vođenja. Mislim da za praćenje financiranja projekta je najodgovornija glavna uprava MOVE, dakle moja kolegica Bulc i njezin kolegi. Za nadzor, proračunski nadzor sam odgovoren ja. A za određivanje prioriteta nakon 2050. je odgovoran parlament. Dakle, operativno gledano, Europska komisija i nacionalna vlada, ali strateški gledano, kada donosimo dugoročne odluke, onda prvo treba pitati Europski parlament, ali i nacionalne parlamente. Privatno financiranje, ja nemam ništa protiv toga, ali čini mi se da je financiranje iz privatnog sektora češće skuplje nego javno financiranje. To se pokazalo i u Njemačkoj, jer ako ćemo imati i privatne investitore i njihove inženjerske vještine, to je dobro, ali ako samo donose novac i žele zaraditi, onda je možda krajnji učinak skuplji projekt za razliku od izravnog javnog financiranja. Migracije su neizravno povezane sa današnjem temom ali treba pružiti pogođenim državama članicama pomoć Bugarskoj, Italiji, Malti, Španjolskoj. Dakle, svim ovim državama koje su na prvoj liniji, a možda i Poljskoj zbog Ukrajine u najgorem slučaju. Jer mislim da je to jedna mjera solidarnosti koja je itekako potrebna. Jer ono što se događa na sredozemlju, to ne možemo prepustiti njima samima i zato ćemo povećati sredstva za Frontex, za migracije. Dakle, doći će do značajnog porasta. A što se tiče vojne mobilnosti, tu se radi o tome da nam treba obrambena unija, moramo brže nego do sada premještati naoružanje iz jedne države članice u drugu kako bi mogli brže reagirati u slučaju koji se nadam, do kojeg se nadam neće dogoditi. Zatim, kada govorimo o mostovima koje trebaju imati nosivost od 60 tona, e, tu treba imati e, na umu da treba biti velika nosivost zato što preko tih mostova prolaze kamioni Eh, vozila i tako dalje. Dakle, potrebna nam je struktura za mobilnost, moramo imati inteligentne direktive koje će poticati ulaganja u vojnu infrastrukturu, ali i u civilnu infrastrukturu. Puno hvala. Monsieur Oettinger, je Hvala gospodine Oettinger. U ime odbora želim vam zahvaliti na vašem vremenu, ali naravno i na tome da ste naveli neke dobre primjere suradnje sa nacionalnim parlamentima. Doista borbeno i odlučno djelujete i svakako će dobiti našu potporu. Čestitam vam. Thank you. Great. Alors, mes chers collègues, dragi kolege, to je bilo sada vrlo kratko, no Molim te saslušajte me još samo dvije minute. Kako bih vam rekla, Vidite, tu se sada po pitanju proračuna prije svega radi o tome da svi moramo surađivati. Dakle, i vi u vašim parlamentima morate proslijediti ovu poruku kako bi mi ovdje u Europskom parlamentu mogli bolje djelovati. I predlažem da odbor za promet Europskog parlamenta bude apsolutno odlučan. Moramo pokazati veliku odličnost u borbi za dovoljno financijskih sredstava i stoga se svi sada moramo pobrinuti za to što možemo odraditi kod kuće. Jer mi imamo cilj unutar svojeg područja, a to je mobilnost naših građana. Dakle, to je naš cilj, osiguranje mobilnosti građana. Naravno, ne smijemo zaboraviti ni na prijevoz robe, jer i robu će biti potrebno u budućnosti transportirati. Dakle, ne smijemo zaustaviti inovacije, jer informatika ovdje, IT ovdje nudi odlične mogućnosti. Iz toga je potrebno da svatko i kod kuće prenese poruku i izmjenjuje dobre prakse. I ne okljevajte kada se radi o tome da nas pozovete u svoj nacionalni parlament, a mislim da trebamo što više međusobno komunicirati i raspravljati. A sada slijedi obavijest konferencijskih prevoditelja koji vas obavještavaju da je u tijeku radni spor s upravom Europskog parlamenta koji nam je nametnuo novi uvjete rada. Kvaliteta usluge time se dovodi u pitanje. Radi se o ozbiljnom kršenju prava na štrajk. Također vas, nažalost, moramo obavijestiti da prevođenje prestaje točno u 18.30 prema programu. de de courage et de pour gagner un budget audacieux Želimo svima veliku odlučnost i borbenost kako bi onda doista dobili proračun na koncu koji nam je treba. Želim vam svako dobro.